Witam Państwa z małym opóźnieniem. Dobro jutro, dame gospode. Počet ćemo današnji sastanak sa malim zakašnjenjem. Htio bih se ispričati e, e, zbog zakašnjenja. Znamo da je e, zakašnjenju mnogo razloga, a htio bih vas sve toplo pozdraviti. I za početak obavijesti eh, bih eh, vas da eh, slovenski ministar poljoprivrede Dajan Židan neće danas doći. Bio je spriječen i umjesto njega imat ćemo zamjenicu Tanju Strnišu i htjeli bismo je pozdraviti, e, dobro nam došli e, i rado ćemo saslušati vašu prezentaciju. Htio bih e, zahvaliti se na inicijativi da se e, dotaknemo, odnosno obradimo ovu temu bitnu za poljoprivredu. O ovoj smo temi e, raspravljali mnogo puta na našem odboru e, i sjećamo se što je učinila gospođa Luling za po ovom pitanju i veoma mi je drago što E, toliko istaknuli ovu temu e, jer se on je pisalo mnogo u medijima. Hvala lijepa na ovoj inicijativi još jedan put i čestitam vam na e, ideji da promičate ovu temu jer kao što znate mi pridajemo veliku pozornost pčelarstvu e, jer to je osnova zdrava e, poljoprivredne proizvodnje i mi raspravljamo o ovoj temi i u kontekstu znanstvenih istraživanja. I, i to je područje koje ima potporu EU fondova. Počet ćemo sa prezentacijom e, gospođe Tanje Strniše i onda ćemo riječ dati e, predstavnicima Slovenskog e, pčelarskog saveza, gospodinu Noću. On će nam nešto reći o problemima slovenskih pčelara i onda ćemo čuti E, prezentaciju gospodina Tijera e, Dufresna koji je e, predsjednik Francuskog centra za promatranje, odnosno praćanje pčelarstva. I na kraju ćemo čuti gospođu, ćemo, gospođu Delso koja je predstavnica organizacije BILAF i koja će nas obavijestiti o procesima i međuovisnosti pčela i njihova okoliša. E, trebali bismo raspraviti e, i završiti ovu raspravu do 11. Malo smo u zakašnjenju i nadam se da ćemo biti disciplinirani jer u 11 počinjemo zajednički sastanak sa odborom eni e, i gdje ćemo raspravljati o temi kloniranja. Evo, gospođo Strniše, izvolite, imate riječ. Dobrodošli. E, dobrodošli, drago nam je da ste tu. Hvala. Hvala za besedo, Poštovani predsjednik odbora. E, hvala predsjedavajući odbora, gospodine Sekerski dame e, gospodo e, e, Dopustite mi da u ime da govorim u ime ministra Židana koji nažalost nije mogao doći i ja ću danas govoriti umjesto njega on je, je veoma aktivan u Pčelarskom savezu. E, i stoga mi je velika čast da mogu u njegovo ime danas govoriti e, pred odborom Agri i naglasiti što činimo sve u Sloveniji kako bismo e, zaštitili pčelarstvo i ne samo u Sloveniji već u Europskoj uniji i u cijelome svijetu. Pčele imaju veliku ulogu ulogu u poljoprivredi e, Sloveniji naš tradicionalno pčelarstvo je povezano sa našim nacionalnim identitetom i to se od, reflektira u našoj povijesnoj baštini, u kulturnoj baštini, ali i u znanstvenim radovima pčelarstvo. Slovenija se ponosi e, raznovrsnom prirodom, raznovrsnom poljoprivrednom i biološkom raznolikostu e, velike količina e, površine je e, u naturi 2000. Slovenija je jedna od zemalja koja ima najveću površinu pod šumama i u brdovitom kraju. I stoga mi imamo tradicionalno E, poljoprivredu i imamo male e, rasjepkane parcele, e, zatim ekstenzivno obrađivanje malih površina u okviru malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Resursa u Sloveniji još imamo u velikim količinama i to su smjernice za ostvarenje naših ciljeva, dakle uspjeh e, evropskog e, slovenske poljoprivrede jeste e, ravnoteža između ekoloških ciljeva i uspješne proizvodnje. A to su ujedno i ciljevi evropske zajedničke poljoprivredne politike koja pak u narodnom razdoblju stavlja veliki naglasak na E, ekološku komponentu. Pčelarstvo je e, veoma važan dio poljoprivrede i pčele su veoma bitne u ekosustavu jer one su oprašivači i moramo znati e, da čovjek opterećuje okoliš i to se negativno odražava na vitalnost i E, život pčela, one mogu biti ogružene, ugrožene i e, u Sloveniji smo toga vrlo, vrlo svjesni. E, I, i mi smo o, proveli dobro odmjerene strategije i korake i mi imamo strategije za pčelarstvo, imamo različite mjere, primjerice imamo E, savjetodavnu službu koja se e, posvećuje pčelarstvu. Zatim e, ta se savjetodavna služba financira iz nacionalnog programa. Zatim htjela bih reći da imamo i program uzgoja u Sloveniji i smo svjesni negativnih učinaka fitosanitarnih e, sredstava na pčelarstvo, e, dakle neko, e, neonikotinoidi treba biti zabranjene primjerice kod kukuruza. Pčelarstvo u Sloveniji ima inovativnih projekata, imamo apiterapiju, pčelarski turizam i slične aktivnosti E, na selu i u gradu. Europski parlament je e, dao veliku pozornost zaštiti pčela. I stoga je ova inicijativa za nas bitan znak, primjerice odluka e, iz 2010. o pčelarstvu dakle kako poticati e, pčelarstvo i Europski parlament i komisija su već donijeli mjere za poboljšanje pčelarstva odluka Europske odnosno rezolucija Europske e, parlamenta e, kaže da je pčelarstvo ima stratešku ulogu, njoj pčelarstvo pomaže održavanje biološke raznolikosti i, i e, održava ravnotežu ekosustava i nadamo se e, da će suradnja europskih e, institucija i dalje ići na ovom putu. Na osnovu svega što sam rekla, Slovenija i ja svjesna da se mora pojačano raditi na E, na zaštiti e, pčela u našem području i stoga smo mi uveli dobru praksu kod nas u Sloveniji koje ću e, danas rad predstaviti. Dakle, to je medeni doručak u vrtićima i školama. Ta je inicijativa početa 2006. na zahtjev Čelovskog saveza Slovenije i e, tu su se pridružile druge institucije, primjerice javne ustanove, ali i privatna poduzeće na osnovu te dobre prakse. Slovenija je 2014. na vijeću e, pokrenula inicijativu za takav evropski e, medeni medni doručak i, i mnoge zemlje su pokazale interes, a i neke e, treće zemlje i neke zemlje kandidatkinje za članstvo u EU e, već 2014. neke su zemlje članicu krenule sa provedbom tom projekta, e, recimo Mađarska naša susjed, taj projekt doručak, med, doručak je provedeno i na osnovu tih, e, odnosno danas nam je čast, e, dame i gospodo zastupnici, e, što smo ste sudjelovali na doručku, medeno doručku kojeg su za vas pripremili članovi Pčelarskog saveza Slovenije. Želimo da ovo ne bude jednokratna inicijativa, već nešto što će preći u naviku, svakodnevnu naviku e, naših e, građana i, e, i različiti akteri koji promiču zdravu prehranu, zatim kulturu, obrazovanje da se udruže i Slovenija smatra da e, dobrom međunarodnom suradnjom možemo postići više e, kod e, zaštite pčela Slovenija na inicijativu svog pčelarskog saveza da će u UN-u prijedlog da se proglasi Međunarodni dan pčela, to bi trebao biti 20. svibnja. Cilj te inicijative jest da se Anton Janša koji je pionir modernog pčelarstva, da se njemu posveti da se taj dan posveti njegome radu i taj dan bi trebao također senzibilirati ljude da mi živimo i da nam ekosustavi ovise o pčelama. Dame i gospodo, radi se o tome E, da u agrarnoj politici e, moramo osigurati e, zdravu prehranu stanovništva. Prehrana je bitna za svakog stanovnika ovog planeta i veliki dio proizvodnje hrane na svijetu upravo ovisi o pčelama jer su oprašivači i potpora e, Europskog e, parlamenta u slovenskoj inicijativi i u UN-u je e, nešto što trebamo promicati. Nadam se da te i vi dati potporu i da ćemo time ojačati međunarodnu suradnju u rješavanju problema zaštite okoliša i iskorjenjivanju gladu. Hvala na tome što imam priliku danas ovdje to iznositi i, i u ime ministra za poljoprivredu Dejan Žindana također iskazujem svoju zahvalnost. Hvala lijepo. Dziękuję pani minister. Bardzo proszę pana przewodniczącego Melka. Bardzo... Hvala gospođo e, Staniša i pozivam go, e, gospodina Noća dame i gospodo slovenci i slovenke. Želim vas pozdraviti u ime Udruženja pšelara Slovenije. Želim eh, vam prenijeti njihove sredračne pozdrave i također eh, našu zahvalnost što ste nam omogućili da vam danas predstavimo dvije značajne inicijative. Inicijative koje su poduzeli slovenski pčelari ali one nisu ograničene samo na slovenski okoliš, nalaze se samo u slovenskim granicama, nego su to svjetske inicijative i mi smatramo da će one prerasti u jedan svjetski pokret, zato jer svi znamo što pčele znače za očuvanje našeg okoliša na globalnoj razini. Evo samo nekoliko riječi o pčelarstvu u Sloveniji. U Sloveniji postoji 10.000 pčelara, što znači četiri pčelara na tisuću slovenaca, tisuću stanovnika, što je jedan od e, najboljih prosjeka u svijetu, a također mi se brinimo i za krajinsku ilicivu pčelu koja je autohtona vrsta. Osim nje ne možemo uzgajati druge vrste pčela, ali to je zadaća kojom se ponosimo i sad smo počašćeni što imamo tu priliku. Također se ponosimo slovenskim medom koji je zaštićen na europskoj razini. I također ima i prepoznatljivu ambalažu. Također se ponosimo u povjeću e, pčelasta u Sloveniji najveći promicatelj e, pčelarstva je bio Anton e, Janša i također e, čuvamo i njegove košnice koje posjećuju brojni turisti u Sloveniji. Također razvijamo i turizam koji je vezan za pčelarstvo u okviru misije Apimondi koristimo značaj, gospodarski značaj pčelarstva u Sloveniji i Europi. Evo, e, htjeli smo istaknuti dvije inicijative, odnosno medni doručak i svjetski dan pčela. Od prije nekoliko godina u Sloveniji smo e, pokrenuli inicijativu mednog doručka u vrtićima i školama. I ovdje bih htio predstaviti rezultate te inicijative. Slovenska se javnost putem mladih uspjela vrlo dobro upoznati sa značajem pčela za okoliš, a znamo da ako ne budemo očuvali naše pčele, što će uslijediti. U čitavom svijetu bilježi se pad brojnosti pčela i o tome moramo upoznati svjetsku javnost, moramo je upoznati sa tom opasnošću. Zatim, e, drugi važan aspekt je taj što putem učenika također e, i u političkim krugovima postoji veća svijest o potrebi da se zaštite pčele, a također su mladi upravo pokazali zato veći interes. Postoje čitavi razredi koji se bave pčelarstvom i to je upravo preduvjet e, kako bi se snizila prosječna dob pčelara. Upravo radi toga moramo uključiti mlade u tu djelatnost. Meni je doručak uključio i druge zdrave namirnice i također druge aspekte zdrave prehrane ne doručak ili užina je važan obrok u prehrani i ne smijemo ga zanemariti. Zbog toga smo putem ove inicijative pokušali ukazati na važnost zdrave i hranjive prehrane. Uvjereni smo, nadamo se da će cijela Europa preuzeti našu inicijativu koja će donijeti korist svim europskim građanima, naročito jer smatramo da je prehrana koja se temelji na lokalnim proizvodima važna za svaku zemlju. A tu važnu ulogu upravo igra med. Druga inicijativa je proglašanje 20. svibnja kao svjetskog dana pčela i pčelarstva i mi smo e, to pokrenuli pred un zato jer smatramo da pčele zaslužuju svoj svjetski dan. 30% svjetske hrane i 70% voća ovisi o pčelama kao oprašivačima i upravo proglašavanjem ovog Međunarodnog dana pčela želimo poslati tu poruku o potrebi zaštite pčela kako bi se očuvala dostupnost hrane i kako bi se ukazalo na važnost pčela za zaštitu i očuvanje bioraznolikosti. Zeleno gospodarstvo nikako ne možemo zamisliti bez pčela. U zaključku moram e, dodati da je ovo važan dan za slovensko pčelarstvo, da pa će i za europsko, zato jer oba prijedloga žele obuhvatiti cijeli svijet, a važni su ne samo za pčelarstvo, nego i za zdravlje čitavog planeta. Ako budemo zaštitili naše pčele, uvjeren sam da ćemo poboljšati i naš život na ovom planetu. Bez pčela nema života, a naš je zadatak osigurati pčelama potrebne uvjete za njihovo preživljavanje, a to je i preduvjet za preživljavanje čovječanstva. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što započnemo sa raspravom, imamo kratku video prezentaciju od tri minute. Dakle, zamolio bih onda da pokrenemo ovaj film. Hvala. između različne vrste Sam zelo vesel, da gredo naši, naši pristupi, da birajo mesto imajoče vere, da se tudi mednarodno uveljavijo. Umet je kako umetnina,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 Dziękujemy. Przechodzimy do... Hvala. Prelazimo sada na raspravu. Gospodine Bogović, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, drago mi je što ovdje u Europskom parlamentu mogu pozdraviti slovenske pčelare počev od njihovog šefa, pod navodnicima, ali ovdje imamo u Briselu danas stotinu slovenskih pčelara, a također želim pozdraviti i gospođu državnu tajnicu. Želim zahvaliti također tajništu našeg odbora što nam je danas omogućilo da razgovaramo o slovenskom i europskom pčelarstvu. Kao što smo čuli, pčele osim što proizvode med, imaju važnu ulogu kao oprašivači, o čemu ovisi 30% proizvedene hrane. One su također pokazatelj stanja okoliša. Bez pčela nema života. I ja kao pčelar i medar u toku cvatnje također imam e, deset košnica i znam koliko je med i koliko su medni proizvodi važni iz vlastitog iskustva. Deset tisuća slovenskih pčelara je vrlo dobro organizirano u razna odruženja koja su povezana u krovnu organizaciju, odnosno savez, koji od Slovenskog ministarstva ima dozvolu za obavljanje javne savjetodavne funkcije koja je važna za podizanje svijesti i među javnosti i među pčelarima, a to se pak e, prenosi i na mlade pčelare u školama. 2006. godine pokrenuta je ova izvrsna inicijativa mednog doručka. Najmlađi su se upoznali sa važnošću hrane i prehrane o važnosti pčelarstva i pčela za okoliš i sve su svjesni također koliko je važno hraniti se na temelju lokalnih proizvoda. Naš je cilj, naša je ambicija proširiti ovu inicijativu u čitavoj Europi. Naši su pčelari svojom inicijativom podigli i svijest o važnosti, o samodostatnosti prehrambene proizvodnje, zahvaljujući dvinim projektima, a moram naglasiti u ovom kontekstu da su pčele vrlo osjetljive, možemo imati pomor pčela zbog neodgovarajuće poljoprivredne prakse. Danas e, slovenska poljoprivreda se povoljnije ponaša prema okolišu nego što je to činila do prije čak i desetak godina. I tome, na tome možemo zahvaliti i e, slovenskim pčelarima. Također, pčelari imaju zadatak širenja znanja iz pčelarstva i zbog toga podržavam prijedlog slovenskih pčelara da se dan 20. Eh, svibnja rođendan Antona Janše proglasi svjetskim danom pčela. Pozivam vas da podržite ovaj prijedlog zato jer svijet zaslužuje upoznati bolje ulogu pčela, a pčele zaslužuju svoj dan. Hvala na ovoj mogućnosti da raspravimo o tome u parlamentu. Hvala lijepo. Gospodine premijeru, izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, doista mi je drago što ovdje imamo invaziju sovjetskih pčelara koji su okupirali Brisel. Također pozdravljam pozornost koju ovaj odbor dodjeljuje pčelarima i pčelama. Ja sam već 40 godina pčelar, još imam pokoju košnicu i sjećam se onih krasnih romantičnih vremena, početaka i još se tu i tamo govorilo o pokojoj bolesti i gubili smo poneku koloniju, ali danas vidimo da broj pčela opada na svjetskoj razini i ja smatram da je potrebno odlučiti se za odgovarajući pristup i osnovati jedno strateško partnerstvo sa pčelama i pčelarima. Europski parlament i Europska komisija ne kreću od nule i ja imam čast služiti u Europskom parlamentu već u trećem sazivu i sjećam se zalaganja kolegice Luling koju smo zvali pčelinjom kraljicom e, upravo zbog njezinog zalaganja za pčele, a to je zalaganje koje je uhvatilo korijen u Europskom parlamentu 90 zastupnika je uputilo poziv komisiji da zabrani neonikotinoide i to je provedeno 2010. godine. Pozdravljam također ono što je rekla gospođa Srniša, odnosno činjenicu da je Republika Slovenija samostalno uvela tu zabranu, iako je to još uvijek privremena zabrana ona uskoro ističe, ali trebala bi to biti stalna zabrana. Poznato je kako djeluju pesticidi, naročito štetne tvari. I kada jedna zemlja prepozna tu prijetnju, nije potrebno ponavljati sve studije, sve analize u svim zemljama, nego treba prihvatiti činjenice i prijeći na dijela. Danas ne govorimo isključivo o pčelarima i pčelama. Mislim da trebamo govoriti o globalnom problemu zaštite okoliša, na što su ukazali već i drugi kolege, no ako se u tim razmjerima, u tom kontekstu suočimo s problemom, jer upravo iz toga proizlazi manja otpornost pčela, to će biti jedan, jedno primjerno zalaganje. I to smo već naglasili ovdje u ovom domu. Za to se zalažem ne samo kao pčelar, nego i kao bivši oboljeli od raka koji je nadvladao tu bolest i koji uviđa važnost pčela za zdravlje okoliša na ovim temeljima moramo razraditi svoje političko stajalište kako bi i druge institucije mogle usvojiti odgovarajuću politiku. Naravno, niti jedan pčelar, niti jedna zemlja sama po sebi može riješiti taj problem. Pčelari trebaju dobiti našu pomoć, a doista mi je drago što slovenski pčelari svojim djelovanjem pokazuju da je moguće izmijeniti svijest i to na bolje, a također da je moguće time izmijeniti i uvjete u kojima djelujemo. Posebno pozdravljam činjenicu koju nam je prenio predsjednik Saveza, a to je da otkako se uvela užina na bazi meda, da je porastao i broj mladih pčelara. To je i strateško postignuće, a i važan rezultat. Govorimo o prehrambenoj sigurnosti. Sigurna hrana može jedino biti zdrava hrana i u tom smislu su pčelari naši saveznici, naši partneri i nadam se da će i parlament biti njihovim saveznikom. Htio bih da europski potrošači znaju što kupuju kada kupuju med, odakle on dolazi, kako je proizveden, sadrži li ostatke pesticida, i također e, imali tu i tragova GMO-a. Mi smo tek na pola puta, nismo još e, stigli do cilja koji žele postići pčelari, no ovom e, posvećenom pažnjom pčelarima mislim da jačamo i prehrambenu sigurnost u Europi. Ja vodim skupinu onih koji se bore protiv tumora ovdje u parlamentu i ja moram naglasiti da je i prehrana jedan od važnih elemenata u prevenciji od raka. Hvala, dakle, gospodine predsjedniče, hvala odboru i hvala slovenskim pčelarima na ponuđenoj nam pomoći u podizanju svijesti o važnosti pčelarstva i nadam se da ćemo ovo zalaganje okruniti ne samo uvođenjem medne užine u cijeloj Europskoj uniji, nego da ćemo i ostvariti proglašenje svjetskog dana pčela. Pozdravljam ovu inicijativu kao doista izvrsnu inicijativu na globalnoj razini. I nadam se da će ona dovesti do globalne svijesti o ulozi pčela. Hvala. E, gospodine predsjedniče, inače e, ne duljim toliko, ali danas se bi ipak smatrao da mi je to dužnost. Hvala lijepa. Hvala, drago mi je što ste nam danas ipak više toga rekli i želimo vam čestitati na tome što ste pčelar. Vi ste izvrstan primjer svima nama. Gospodin Rode, izvolite. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad labai svarbi ir įdomi tema ir labai e, dėkoju kolegam e, kurie suorganizavo še... Možemo reći da je današnja rasprava od velikog interesa, podigla veliki interes i zahvaljujem kolegama koji su htjeli organizirati ovu raspravu. Iskustvo e, slovenskih kolega je zaista kao svjetionik za e, sve nas ostale koji smo za to zainteresirani i može nam služiti kao smjernica. Također možemo iskoristiti i e, povezati ovu temu s jednom drugom temom, a to je tema genetski modificiranih biljaka i organizama. Mene zanima jeste li vi utvrdili postoji li negativan utjecaj e, e, genetski modificiranih organizama na pčele. E, litavsko, litavsko <clears throat> izaslanstvo za pčelarstvo u Litavskom parlamentu je zabranilo upotrebu GMO-a i ja smatram da oni imaju štetni utjecaj na pčele. Mi smo stvorili jedan e, nacionalni park, osnovali nacionalni park e, u kojem smo napravili muzej posvećen e, uzgoju pčela. Ja sam posjetio toliko zemalja u Europskoj uniji i ni u jednoj drugoj zemlji nisam vidio sličan muzej posvećen pčelarstvu, ako ne griješim. Onaj ko dođe u naš nacionalni e, park vidjet će, evo mi imamo e, svaki dan od 30 do 40 tisuća posjetitelja i vidjet ćete da je to nacionalni park koji je iznimno popularan, pogotovo e, na kraju školske godine. Dolazi jako puno školskih grupa koji posjećuju taj nacionalni park i muzej Pčelarstvo zapravo prikazuje povijest uzgoja pčela, povijest pčelarstva u Litvi. Kada još nisu postojale tradicionalne košnice, kada su još e, pčele bile isključivo divlje pčele koje su se nakon toga pod navodnicima e, pripitomljavale. I to sve zahvaljujući muzeju. Mi također imamo i nacionalni dan pčelara to je festival pčelara koji se e, slavi u e, tjednu 15.8. 15. E, kolovoza i na njemu prisustuju mnogi posjetitelji. Da bilo bi jako zanimljivo u, po pitanju toga organizirati i Međunarodna pčela 25. Tu u okviru dnevnog reda imamo još dvije prezentacije htio bih e, čuti nekoliko pitanja našim gostima nakon drugog dijela prezentacije. Dakle, molim vas e, upamtite da imamo i drugu točku dnevnog reda, odnosno u ovom dijelu rasprave, koja je nastavak ovoga. Gospodine Heisling, izvolite. Hvala što smo stavili ovu temu na dnevni red. E, i, vjerujem da smo e, na području pčelarstva u Europi e, svi dijelimo iste probleme. Malo mladi ljudi želi se odlučiti na pčelarstvo i E, nije jednostavno postojati e, e, pčelar i postići uspjeh, ali drago mi je što su kolege iz velikih klubova osigurale svoju potporu jer sjećam se da iz prijašnjih rasprava da pčelarima nije E, lako. Imali smo raspravu nedavno o neonikotinoidima koje smo najgore uspjeli spriječiti, ali e, neonikotinoidi su opet donekle odobreni i postoje nove studije e, koje dokazuju da neonikotinoidi imaju veliki utjecaj na pčelinje zajednice i E, kada čujemo da trebamo više e, zaštite za pčele i pčelarstvo, onda moramo paziti da e, smanjimo uporabu pesticida, posebice neonikotinoida. Dziękuję pani poseł Petir, pani poseł. Hvala vam lijepa, gospođa Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pozdravljam E, predstavnike Pčelarskog e, saveza iz Slovenije i e, dužnosnike koji su ovdje i prije svega zahvaljujem na inicijativi koju su potaknuli da se 20. svibnja proglasi svjetskim danom pčelara i pčela. Mislim da je to jako važna inicijativa zbog toga što ona ustvari daje poseban značaj jednom važnom segmentu Eh, poljoprivredne proizvodnje. Eh, naime, eh, željela bih ovdje prije svega zahvaliti i slovenskim pčelarima, ali i svim europskim pčelarima, zato što za bavljenje pčelarstvom je potrebna izuzetna motivacija. Dakle, ljudi se ne bave tim poslom zbog novca, nego zato što imaju poseban osjećaj da je jako važno doprinijeti očuvanju biodiverziteta, odnosno biološke raznolikosti. Stoga moja zahvala ide svima njima. E, naravno da su oni suočeni sa mnogobrojnim problemima, o čemu smo ovdje imali prilike čuti i tu se niti e, Hrvatska ne izdvaja, no moram reći da me veseli da broj pčelara u Hrvatskoj iz godine u godinu raste i to je jako veliko e, povećanje, tako da u 2014. godini bilježimo u registru 12,5 tisuća pčelara. E, veseli to da sve veći broj mladih ljudi prepoznaje pčelarstvo kao jednu e, zanimljivu e, granu poljoprivrede što ide upravo u prilog mojoj tezi da se sve veći broj ljudi odlučuje za pčelarstvo upravo zbog toga što znaju da je jako važno zbog opstojnosti ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvodnje već i zbog opstojnosti prehrambenog lanca sačuvati biološku raznolikost, a pčelarstvo je tu doista jako bitno. Zbog toga e, smatram jako važnim i vrijednim e, podršku koju sam dobila za inicijativu da se Alpe Adria regija e, proglasi slobodnom od genetski modificiranih organizama jer e, naravno ukoliko želimo sačuvati biološku raznolikost, tradicionalnu seljačku proizvodnju i turizam na tom području, onda nije dovoljno samo da mi u Hrvatskoj ili vi u Sloveniji ili u nekoj drugoj našoj susjednoj zemlji ili bilo kojoj drugoj članici Europske unije kažemo mi želimo biti GMO free, ako naši susjedi odluče nešto drugačije jer pčela i vjetar ne znaju što je GMO, što nije i prenose polen na velike udaljenosti. To se već dokazalo. E, ponosna sam što je cijela slovenska delegacija potpisala tu moju inicijativu i time pokazala opredjeljenje e, ne samo slovenske države nego i slovenskih građana da žele biti GMO free. E, isto tako hrvatski zastupnici, mađarski zastupnici, talijanski zastupnici i austrijski zastupnici su poduprili tu inicijativu. E, mislim da je to jedan jako dobar temelj i dobar primjer i drugim državama, ne samo u Europi nego i u svijetu, da se mi želimo brendirati i razvijati kao jedna zelena oaza koja zna svoje vrijednosti, koja zna svoje potencijale i koja štiti ono što je dobro i ono što je u skladu sa prirodom. E, hvala vam na toj podršci i ovdje još jednom izražavam podršku vašoj inicijativi koju ste potaknuli za uspostavu Međunarodnog dana 25. Hvala lijepo. Dziękuję pani poseł. Wszyscy popieramy pani inicjatywę. Myślę, że Hvala vam e, na podršci ovoj inicijativi. Mislim da je ona značajna za okoliš e, i za poljoprivredu. Gospodin Hvala predsjedavajuće. E, zahvaljujem se e, slovenskim e, djelatnicima na ovoj inicijativi jer je održavanje pčelinjih zajednica u Europi središnja tema. Mislim da imamo dobro tržište na prodaje doma recimo u mojoj e, regiji e, sve više pčelara, pogotovo mladih, stoga se ne sađem s onim što je rekao e, kolega Hozling, dakle dosta to ovisi o državi i regiji kako potiče mlade da uđu u pčelarstvo. Što se tiče političkih problema imamo E, osim u, u nekim zemljama zapravo imamo e, dobra, dobar razvoj pčelarstva, a opet e, pčelama nije dobro, odnosno broj pčela opada, razlog su pesticidi, ne samo ne, neonikotinoidi, E, ja sam iz regije gdje e, e, se uzgaja mnogo voća i bez pčela nema ni jabuka jer veoma intenzivne monokulture također štete pčelama u mojoj regiji imaju ograničeni ograničen e, način uporabe pesticida kako bi se on osušio prije nego što e, pčele dođu na cvijet kako ne bi e, pesticid naštetio pčelama. Što se tiče patologija koje napadaju pčele, najveći problem nije to samo varoa, već i nove štetnici koji su se pojavili i i veterinarsko e, e, medicinski proizvodi ne bi trebali biti istodobno e, odobreni na cijelom teritoriju EU-a jer za, u nekim dijelovima EU-a nema veterinarsko-medicinskih proizvoda protiv varoe i E, Nemoći su u tom, e, po tom pitanju e, primjerice nešto što je u, na tržištu u Njemačkoj moramo harmonizirati to takav način stavljanja na država na tržište. Zapravo pčelari su često bez e, mogućnosti za tretiranje svojih e, pčelnih zajednica i to je problem kojim se moramo pozabaviti u detalje. Pan Glezos, jako Gospodin Glezos. On će posljednji uzeti riječ, a onda ministar. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, želim ponovno istaknuti svoj prijedlog danas, a to je da pozivam sve u Grčku, odnosno u, moj dio Grčke na ciklade, na otoke, kako bih vam mogao pokazati kada dođete kako pčele rade, ne samo u košnici, nego kako i djeluju na svoj okoliš. Siguran sam da ćemo moći organizirati stvari na način e, da će one biti korisne za zdravlje pčela i za kolonije pčela i sada se ne želim pretjerano hvaliti, ali kada budete posjetili ciklade, uvjerit ćete se da postoji ta stvarna veza, govorimo o habitatima, o okolišu, ali kada budete posjetili tu regiju vidjet ćete kako to izgleda kada e, pčele rade, kada proizvode med. Znam da odbor povremeno odlazi u misije na teren. Dakle, pozivam vas da ako već dolazite u Atenu, onda dođete i do ciklada, što je vrlo jednostavna, a što više nas bude, to bolje. pa pretpostavljam da znate koliko je članova odbora. Možemo li sada čuti kratak sažetak od naših e, gostiju, a naravno pozivam vas da ostanete i tijekom drugog dijela rasprave koje će se također baviti pčelarstvom, ali e, gospođa Srnešta, izvolite, imate riječ. Spoštovani predsjednik, spoštovane poslanke i poslance Evropskega parlamenta. Gospodine predsjedniče, zastupnice, zastupnici Europskog parlamenta, evo, zahvaljujem vam na ovoj raspravi. Eh, u kojoj je svatko od vas na specifičan način sudjelovao te izrazio, ako ne baš eksplicitno, ali podršku našem e, projektu za e, brigu i pomoć pčelama. Ali također ste postavili neka pitanja e, na koja trebam odgovoriti po pitanju recimo naših stava što se tiče GMO-a. <clears throat> Također i u Sloveniji možemo reći da smo većinom skeptični prema genetski modificiranim organizmima. E, mi našu zemlju na neki način želimo očuvati, tako me vidimo, očuvati od GMO-a. E, Procijenjujemo mogućnost primjene nove direktive na najstroži mogući način, upravo kako bismo spriječili e, korištenje GMO-a. Zahvaljujem vam na podršci e, na podršci inicijativi kako mednog doručka, tako i svjetskog dana pčela i na neki način e, se nadamo da će se ta inicijativa moći proširiti zahvaljujem vam na toplim riječima koje ste mi uputili te vam želim e, ugodan nastavak rada. Hvala ministrice. E, već sam rekao da je vaša inicijativa veoma bitna. Hvala još jedan put. I molim vas, nastavite sa vašim radom nemojte prestati i promičete i dalje takve inicijative. Mi ćemo vam se pridružiti, a siguran sam da će to učiniti druge zemlje članice. Možemo sada krenuti na drugi dio naše rasprave koji je povezan s prvim dijelom. Čas. E, možete ostati ako imate dovoljno vremena. A sada e, e, imamo direktora e, Thierrya Dufrena s nama i gospođu Delso. Mislim da će direktor nam se prvi obratiti, imate riječi i onda ćemo krenuti tako u drugi dio. Veoma mi je drago što vas ovdje mogu pozdraviti. Madame la ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs les, les députés, mesdames et messieurs, Gospođo ministrice, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, dame i gospoda. E, zahvaljujem gospodinu predsjedniku što je pozvao Francuski centar za apiologiju e, da se obrati ovdje na odboru za poljoprivredu Europskog parlamenta. Ja ću vam predstaviti tri konkretne mjere po pitanju reorganizacije proizvodnog lanca. Dakle, mi ovdje govorimo o svim mjerama koje se mogu e, neposredno primijeniti i koje mogu predstavljati pilog projekt na evropskoj razini. Govorimo o e, znači, programu za e, povećanje broja populacije pčela. To je zapravo program za regeneraciju pčela. To je program koji se tiče također i obrazovanja stručnih profesionalnih pčelara. To su tri mjere koje imaju četiri osnovna elementa, dakle ne ostavljaju prostor nikakvim polemikama s jedne strane, s druge strane omogućavaju da se postigne konsenzus, e, omogućavaju da se vrlo brzo realiziraju i to kroz jednostavnu političku odluku o očuvanju pčelarstva na e, očuvanje pčelarstva i također da se smanji taj deficit koji je utvrđen po pitanju njih zajednica. To su četiri mjere koje će nam omogućiti da se ojača e, oprašivanje koje je neophodno za održavanje prehrambenog lanca i poljoprivredu. E, vi ste također se sjetili kolegice Luling i ja bih to također htio ovdje učiniti, iskazati joj čas, zato što nam je ona omogućila da imamo vrlo korisnu razmjenu mišljenja po pitanju ovog programa i to kroz eh, pet osnovnih smjernica Europske unije koje su smjerni na sprečavanje nestanka eh, pčela, a to je znači eh, istraživanje, inovacije, okoliš, zaštita pčelara, obrazovanje pčelara i tako dalje, to su sve sektori od njihovog interesa. Francuski observatorij za apiologiju je francusko udruženje koje e, zapravo zastupa opće interese i to je neprofitna organizacija i također želi se baviti e, pitanjem povećanja populacija pčela. OFA ili Francuski observatori je zapravo udruženje stručnjaka koje provodi aktivnosti suradnje i partnerstva sa Ministarstvom poljoprivrede Francuske, sa e, Francuskim institutom za poljoprivredno istraživanje i također nudi informacije te promiče poljoprivredu, a to su sve e, znači, u suradnji sa državnim tijelima. E, ovdje govorimo o malim eksperimentalnim tvrtkama za proizvodnju za uzgoj pčela, te govorimo i o laboratoriju koji E, e, zapravo povećava genetske, genetske e, karakteristike matica i također govorimo o očuvanju crne pčele koja se nalazi na otoku Porkerol na sredozemlju Je također o Centru za obrazovanje mladih pčelara. Apiologija je zapravo proučavanje ponašanja pčela, e, proučavanje bolesti pčela, zdravstvenih tehnika, tehnika uzgoja i razmnožavanja. Ako uzmemo u obzir ekološku i gospodarsku važnost pčela, a pčele su e, neophodni oprašivač e, za održanje biljnog života i za poljoprivrednu proizvodnju, te su bitni za prehrambeni lanac. Mi ne možemo se ne složiti oko toga da je neophodno raspolagati strukturiranom proizvodnjom i stručnom proizvodnjom na području pčelarstva. Kao što iz toga ćete moći zaključiti nakon moje prezentacije, stvari danas nisu takve. Znači, e, postoji jako puno faktora i uzročnika o kojima se često govori i protiv kojih su nužne duge bitke, a ovdje govorim recimo o bitki protiv pesticida. Postoje neke stvari pak s druge strane o kojima, koje možemo brzo razriješiti, no o kojima se malo govori ali moramo odlučiti brzo djelovati. Ja neću vam govoriti o tim e, dugoročnim bitkama, o korištenju pesticida, o e, zapravo ugrožavanju bioraznolikosti. Ne, te ću teme ostaviti e, zapravo svim onima koji već djeluju 20 godina i bore se na tom području i koji zaslužuju moje poštovanje. Ali ja ću se sada usmjeriti na jedno drugačije stajalište. Danas e, se također moramo pitati koji su pravi uzroci e, koji ugražavaju današnje pčelarstvo i koje mogu razriješiti udruženja e, pčelara na općenitoj razini i to pod uvjetom da nacionalne i europske vlasti na neki način počinju ohrabrivati njihovo djelovanje kroz donošenje konkretnih odluka kada je pred vama katastrofa, ono što moramo napraviti, a to je imati na raspolaganju učinkovite dijela koja će učinkovite aktivnosti koje će imati neposredne i neposredne učinke. To su aktivnosti koje smo mi pokušali također ostvariti e, u okviru našeg francuskog observatorija. No, kao što znate, taj sektor nije baš strukturiran i moramo poduzeti neke posebne mjere. <clears throat> Zašto taj sektor nije strukturiran? Zato što nemamo dovoljno, znači to nije stručan sudno područje, imamo samo 3% proizvođača koji su stručni proizvođači, imamo 97% proizvođača, odnosno pčelara kojima je to samo hobi. Iako bi to termin bio termin koji je možda onako pejorativnog značenja, pogrednog značenja, moramo imati na umu da su oni jako bitni za pčelarski lanac ali oni nisu uspjeli dovoljno razviti e, upravo uzgoj e, matica, nisu uspjeli razviti povećanje genetske, genetskih i poboljšanje genetskih karakteristika tih matica, niti, su, e, niti također ne pokrivaju dovoljno samu znanost i poznavanje pčela. Kada govorimo o posljednjih nekoliko desetljeća, e, možemo reći da se smrtnost e, pčela povećana, te smo došli do čak 30%. A taj broj se u nekim regijama penje i na 80%. Također se i u medijima jako puno govorilo o tome. Evo, to je jedna od, jedan od prvih problema koje uviđamo i prva mjera koju bismo trebali hitno primijeniti je usmjerena upravo na to područje. Dakle, e, zašto e, pčele nestaju? Ako već nestaju, moramo naučiti kako ih ponovno uzgojiti. Dakle, s obzirom na uzgoj pčela, činjenica je da jako mali postotak e, današnjih pčela se može domjestiti kroz uzgoj i to je nešto što se mora u svakom slučaju poboljšati. Ako vi danas želite već kupiti e, znači nastanjene košnice, vi nećete imati tu mogućnost zato što, kao što sam već ranije rekao, uzgoj pčela e, je u zastoju i nemate dovoljnu ponudu. Stručnjaci smatraju da nedostaje 13 milijuna košnica u Europi kako bi se postigla dovoljna količina oprašivanja za održanje poljoprivredne proizvodnje. Na Expo u Milanu koji će započeti za nekoliko dana i čija je tema zapravo prehraniti, e, prehraniti e, planet, također se želi e, pokrenuti i projekt vezan uz pčelarstvo. Engleski paviljon je u obliku košnice te će se također čuti i to zujanje pčela koje će biti kontinuirano. Zašto su oni e, na taj način oblikovali svoj štan, svoj paviljon? Zato što su oni jedna od prvih europskih zemalja koji e, su zapravo konstatirali gotovo e, potpuno, potpuni nestanak pčela sa njihovog teritorija. I zato je nužno razviti taj lanac proizvodnje pčela i uzgoja pčela u Europi. Ako je proizvodnja, znači samo jedna prva faza u tom programu e, povećanja populacije pčela, onda smatramo da je nužno proizvesti te zdrave pčelinje zajednice. I upravo ovdje vidimo drugi problem i drugu mjeru koju moramo hitno poduzeti. Kako bismo proizveli zdravu pčelinju zajednicu, pčelinju koloniju, ono što je nužno napraviti, a to je osigurati da matica bude zdrava. No, nije uvijek tako. Matica otprilike polaže 1500 jajašca dnevno i praktički svaki dan prosječno umire 1500 pčela. I na taj način možemo reći da je e, pčelinja zajednica ravnotežena. Zato moramo reći da je matica ključni element kolonije. Ako je matica krhkog zdravlja, u tom slučaju je ravnoteža u opasnosti. Danas e, matice i pčele koje su se rodile iz njezinih, e, iz njezinih jajašca su pod utjecajem vanjskih čimbenika koji ugrožavaju njihov život i zato smo svjedoci e, zapravo smanjenja brojnosti pčela. Zbog toga je potrebno moći obnoviti na malo te populacije pčela. Kada govorimo o proizvodnji novih e, pčelinjih kolonija i kada razmišljamo o smrtnosti kolonija, dakle, mi krećemo od pčeline zajednice koja će biti otpornija ali ako matica je sama po sebi, znači oslabljenog zdravlja, ona će proizvesti također pčelinu koloniju koja će biti oslabljena. I upravo zato e, naše udruženje rade na selekciji tih e, životinja kako bi se očuvale one jače jedinke i taj e, rad e, selekcije se sastoji u tome da izoliramo one jedinke koje imaju više genetske karakteristike, bolje genetske karakteristike kako bi se one mogle prenijeti na što veći broj jedinki. Taj odabir, ta selekcija je e, nedovoljno zastupljen u našoj proizvodnji pčela, u našoj muzgoj pčela i zato se to mora ponovno organizirati i pojačati upravo ta selekcija kako bismo omogućili pčelarima E, da e, dobije, da stekne ona potrebna znanja za uzgoj zdravih matica ili pak kako bi mogao kupiti one već unaprijed odabrane jače genetske matice te na, koji, na taj način bi se na značajan način mogla povećati i proizvodnja. Takvo povećanje e, proizvodnje E, je nešto što moramo itekako pozdraviti e, u Europi zato što danas Europa izvozi 50% e, meda, a 70, 75% u Francuskoj i 90% u Velikoj Britaniji, znači meda se uvozi. A ako mi poboljšamo genetske karakteristike matica, imat ćemo bolje pčeline zajednice, imat ćemo dinamičnije kolonije, imat ćemo produktivnije kolonije i takve vrste kolonija će imati e, proizvodnju meda koja će biti veća za 30%, a tijekom sezone možemo reći da će dovesti, e, e, da će da će zapravo se pet puta isplatiti kupnja te znači već selek, znači unaprijed odabrane matice sa pčelinjim sa genetskim karakteristikama. Na taj način možemo razriješiti e, pitanje problema e, ponude. U svakom slučaju moramo pronaći neke e, hitne mjere, pogotovo kada govorimo o selekciji matica. No činjenica je da to moramo napraviti na način da znamo da postoje neki zdravstveni rizici kada govorimo o nekontroliranom uvozu. E, proizvođači pčela moraju biti stručnjaci, ali kao što smo rekli, stručnjaka je jako malo, njih je samo 3%. I ovdje nalazimo na treći problem za koji trebamo primijeniti treću mjeru na hitan način ono što moramo napraviti, a to je e, provesti izobrazbu novih e, stručnih pčelara. Mi smatramo da u većini e, država članica ne postoji nikakvo formalno obrazovanje koje će omogućiti jednom mladom čovjeku da postane profesionalni pčelar. Ja sam na početku rekao da moramo zajedno uzeti u obzir također i ekološku i gospodarsku važnost pčela. Ako se slažemo oko toga, onda moramo e, zapravo shvatiti da se pčelarstvo mora smatrati zanatom, profesijom, da mora biti dovoljno jasno strukturirano kako bismo mogli osigurati razmnožavanje i uzgoj matica. I ako na temelju e, postojećih e, inovativnih organizacija kao što je Francuski observatorij, E, zahvaljujući njemu budući da smo organizirali također i e, francusku e, znači farmu za uzgoj pčela, mi ćemo 19.6. u Francuskoj osigurati program izobrazbe za 3000 novih novih profesionalaca pčela i također želimo osigurati 1 milijun novih košnica za razdoblje od 2016. do 2025. godine. Na tom će sastanku biti prisutan i ministar, e, francuski ministar poljoprivrede i bivši zastupnik u Europskom parlamentu. E, taj program, na tom programu ćemo predstaviti i pilot program na europskoj e, razini. nakon toga će ga OFA predstaviti i odboru za poljoprivredu. A nama je cilj da obrazujemo 30 tisuća novih profesionalnih pčelara te da stvorimo 10 dodatnih milijuna košnica za razdoblje od 2016. do 2025. Dakle, imamo čitav niz stručnjaka koji zapravo rade na razvitku tog programa za e, obnovu populacija pčela i mi računamo e, s vama, računamo s vašom pomoći kako u organizaciji vaših sutura, tako i u podršci našem radu. Vi morate biti naši e, tumači E, morate biti pronositelji naših inicijativa u vašim zemljama među vašim čelarima, A mi smo na raspolaganju vama i možemo vas ugostiti da vam pokažemo koje je bilo naše iskustvo te vam možemo pomoći da pokrenete slične inicijative u vašim zemljama. Dakle, to je program za povećanje brojnosti pčela, zatim nakon toga e, poboljšanje regeneracije, odnosno regeneracije baštine pčela i također programi za obrazovanje profesionalnih pčelara. To su naše e, tri aktivnosti koje smatramo da su ključne za ovaj problem koje ne ostavljaju prostora za polemiziranje kao što sam već ranije rekao koje omogućuju da se e, dobije konsensus i da se brzo primijene, ali bitno je donijeti jednu malu odluku i bitno je samo podržati evo taj projekt. Zahvaljujem vam. Hvala na ovom e, zanimljivom i sveobuhvatnom predavanju, izlaganju. E, bojim se e, da ste bili malo prekritični kad ste govorili o podjeli e, između profesionalnih i amaterskih pčelara jer e, uvijek pčelare gledamo kao ljude koji su profesionalni dobro potkovani, iako vi imate drugčije iskustvo, a sada pozivam predstavnicu Be eh, Life da eh, eh, uzme riječ. Hvala lijepa, hvala parlamentu što me danas pozvao i moram reći da sam oduševljena prijedlogom slovenskog, slovenskih E, pčelara, ministra i zastupnika. Taj predlog je veoma inteligentan i nadam se da će e, se probiti njime i da će se ono stvariti na, našo, e, na naše dobro. Ja predstavljam Life. to je udruga 13 pčelarskih udruga iz Europe. Ja ću govoriti o pčelama, ali i njihovoj ulozi kao oprašivačima, ali i drugim vrstama koji su oprašivači i bitni e, za našu poljoprivredu. To su e, male životinje, ali imaju golemu ulogu e, za proizvodnju naših, naše hrane. Kao što je gospodin Bogović rekao, na, mi želimo e, da se pčele smatraju kao nekom vrstom lakmus papira za poljoprivrednu politiku. Oni su i neka vrsta e, e, markera za ekološko stanje jer one ukazuju na gubitak plodnosti i na uporabu pesticida i oni su zajedno s ostalim oprašivačima odgovorni za oprašivanje E, naših e, poljoprivrednih dobara. Kvaliteta za nas e, je nekvantitativna i što se tiče raznolikosti i stabilne proizvodnje, one su ugrožene ako oprašivanje nije optimalno ili je nepostojeće i naša organizacija bila se zalaže za pčele i zdravi okoliš za pčele. Zašto to tražim kada pogledamo sve studije o zajednicama pčela? E, možemo e, primijetiti negativi e, trend. Oprašivači polako nestaju. Insekata je sve Eh, manje. I tako nestaju poveznice u prehrambenom lancu. Eh, europske studije pokazuju eh, gubitke od čak 40% i ne mogu se ti gubici čak toko ni lako objasniti i kako bi se razvile i preživjele pčele moraju imati dobar E, pristup e, kvalitetnim resursima, ne zagađanim resursima, e, kao i za nas ljude. I kod pčela je bitna raznovrsna prehrana i danas pčela, kad pčela, to je kao da pokušavate odrastati kao malo dijete na zagađenom mlijeku i zagađene hrane. E, nedavno izvješće EFS e otkriv e, da je 46% uzoraka je kontaminirano i svi rezidue su ispod dozvoljenih granice, ali ako želite imati zdravo voće i povrće, moramo prihvatiti da smo izloženi tom koktelu kemikalija. Možda bi bilo mm, primijetiti da su zanimljivi e, projekti poput ovog francuskog, ali to su, e, ne smijemo e, prihvatiti kratkoročna rješenja, jer moramo zapravo ne popravljati štetu, nego moramo pronaći uzrok i ukloniti uzrok štete i što je sa divljim pčelama koje nastaju posvuda i sve te prelazne mjere nisu dovoljne i neće pomoći ako ne promijenimo poljoprivrednu, način e, uzgajanja u poljoprivredi i e, okolišne učinke. Mislim e, da moramo zapravo da moramo pa, imati u u, vidu e, i mogućnost preživljavanja čela, ne smijemo samo ih e, gledati u smislu njihove svrhe oprašivanja i, i ovaj model proizvodnje je e, suicidalan jer uništava resurse bitne za budućnost, zagađenje, agresivno zagađenje E, resursa koji su potrebni za proizvodnju e, treba ukloniti iz toga. E, možemo li govoriti dalje o agronomi kada rabimo poljoprivredne prakse koje su protiv života, recimo profilaktička uporaba pesticida koji narušavaju agrosustave čak i ako nema štetočina koje su prisutne u tlu. Dakle, ove prakse ne samo da narušavaju ravnotežu između oprašivača i e, proizvodnje e, hrane, već e, narušavaju i variabilnost e, resursa hrane za oprašivače, recimo fipron ili neonikondinoidi veoma su štetni za okoliši e, i za pčele i oni su veliki rizik e, i čak i područjima kao što su planine koje su raj za pčele, tu isto imamo gubitke e, čeleni zajednica. I kako je to moguće? To je zato što nas pčele podučavaju sve što mi radimo imaju, ima posljedice i e, dovodi do problema koji egzistencije e, i recimo stotine pčelenih e, zajednica ugibaju zbog e, veterinarsko-medicinskih proizvoda za suzbijanje e, ličinki u cevnim sustavima životinja. I stoga je pčelama sve teže i teže. I stoga Life traži od vas članova ovog odbora odbora koji je odgovoran za proizvodnju hrane da zaštitite oprašivače i zdravlje e, potrošača e, hrana treba biti sinonim zdravlja i za pčale i za ljude i na vama je da to omogućite radikalno reformirajte sve prakse e, koje ugrožavaju pčele, oprašivače i sve korisne insekte i tako osigurajte e, proizvodnju hrane ne samo za danas već i za budućnost. Hvala lijepa. za Hvala na ovoj prezentaciji. Hvala što ste se pridržavali zadanog vremena, dame i gospodo nema više e, zahtjeva za javljanje riječ. E, vi koji se niste javili imate minutu i pola, a vi koji ste se već javili imate samo minutu. Gospodine Andrew, e, imate riječ kao prvi, minuta i pol. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja vam zahvaljujem što ste nam eto jutros omogućili ovu razmjenu mišljenja o temi koju smatram da je jako važna i nisam jedini. Zahvaljujem svima onima koji su se javili za riječ i doprinijeli e, zapravo kvaliteti ove rasprave. Svaka mjera ima svoju važnost. Ja zahvaljujem slovenskoj vladi na inicijativama koje su pokrenuli jer su svjesni e, razmjera ovog problema. Naravno, ova ideja e, o doručku s medom e, mi je jako zanimljiva. Jučer smo razgovarali o bananama, mlijeku i voću koje se dijeli u školama, ali također i med bi se na taj način mogao promicati u školama. To nije namjednica poput ostalih i E, osim samog stavljena može ukazati na probleme koji su vezani uz bioraznolikost. Također, kada govorimo o inicijativi određivanja svjetlog dana pčela, činjenica je da moramo senzibilizirati sve one koji su zainteresirani za očuvanje bioraznolikosti. Ja zahvaljujem i vama, e, ravnatelju Dufren. Mi smo jako dugo e, razgovarali o uzrocima nestanka pčela i svjesni smo kakav e, utjecaj imaju proizvodi za zaštitu bilja na prirodu. Zato moramo nastaviti ovu borbu koju smo započeli kako bismo smanjili korištenje tih proizvoda za zaštitu bilja. Znamo da je to duga bitka, da je to dugoročna inicijativa, a ravnatelj e, OFE nam je pokazao da postoje neke druge mogućnosti da se suočimo sa tim problemom nestanka velikog broja e, pčelinjih e, zajednica. Oni također imaju i eksperimentalnu tvrtku za e, uzgoj pčela na jugu Francuske. Mi smatramo da je to pitanje regeneracije jako bitno, da je to pitanje znači obnavljanja kolonija pčela jako bitno. Imam jedno pitanje za vas. Na temelju vaših e, iskustva koje imate sa tom eksperimentalnom tvrtkom na jugu Francuske, mislite da bi se te iskustva mogla prenijeti u neka druga područja? Hvala predsjedavajući, hvala na ovim e, zanimljivim izlaganjima. Ja se slažem sa mnogima što je rečeno. Mi u Austriji imamo e, alarmantne brojke, jedna trećina E, čelini zajednica je odumrla zato što je prošla jesen bila veoma vlažna i tu je mnogo e, čimbenika koji nisu pod našim nadzorom poput e, vrijeme, klima i to pokazuje recimo u, u Austriji su najveći korisnici E, pesticida, primjerice austrijske željeznice, jer oni time pošpricavaju e, e, željezničku prugu, zatim tu su koje kakvi mm, čelari, koji možda nisu dobro obrazovani, pa recimo sredstva za borbu protiv varoje ne nanose na pravi način i mi tu imamo neke programe a, i tu bi možda a, trebali e, dalje raditi i recimo privatna kućanstva zaista e, mnogo pesticida upotrebljavaju i tu bi trebalo bi e, poraditi na tome. Hvala na ovom vrlo važnom radu i na radu koji ćete obaviti u budućnosti. Hvala. Pan Dante, Dante na tri minute. Hvala predsjedavajući. Htio bih se zahvaliti e, različitim govornicima i izlaganjima koje smo čuli e, i e, ja vratio bih se na što je rekao kolega Dufren na okrhkosti matica i problem prirodnog odabira matica da se popravi genetski materijal vrste. Mislim da je to e, problem na globalnoj razini i mislim e, da moramo e, dati novac iz proračunstva za apikulturu i moramo vidjeti kako se ta sredstva mogu najbolje uporabiti i kod obrazovanja. Treba podići razinu svijesti kod javnosti, posebice oni koji su pčelari, amateri, moramo obrazovati se da osiguramo da se e, pčele E, e, e, razmnožavaju na profesionalan način, ali moramo unaprijediti i obrazovanje po pitanju sanitarnih uvjeta u pčelinjim zajednicama i kod profesionalaca i kod pčelara amatera kako bismo mogli bolje riješiti problem sanitarnih pitanja. Dank u Voorzitter, op eerste plaats hartelijk dank aan alle sprekers. Od kao prva hvala na svima koji su eh, se eh, javili za riječ i ministrici i Slovenije htjela bih reći eh, da se nadam da ćemo mi surađivati na tom projektu, a zatim bih se obratila francuskom gostu E, sredstva iz drugog stupa iz politike za ruralna područja treba osigurati za trajne projekte i ovo je jedan područje gdje se zaista mogu stvoriti trajna radna mjesta što se tiče Posljednje, govornika dijelim e, vašu brigu jer e, ja se ne brinem sam za budućnost Čela već e, i za budućnost ljudi. Utorak na večer imali smo susret sa e, nizozemskim e, predstavnikom i razgovarali smo o pesticidima, odnosno o sredstvima zaštitu bilja kod uzgoja cvijeća i razgovarali smo o posljedicama na e, svim područjima, ali što je sa zdravljem ljudi? jer tu se radi o kombinaciji e, zdravlja pčela i e, ljudi i to je bitno i tu moramo naći e, ravnotežu gdje je tu granice. Hvala lijepa što danas razgovaramo o pčelama. Imam neka pitanja o tom EU projektu, koliko se novca daje za taj EU projekt. Hoće li taj projekt biti proveden u više zemalja, jer mi u Njemačkoj imamo državno savjetodavnu službu e, u više saveznih pokrajina, e, postoji u svakoj pokrajini E, savjetnici koji savjetuju neprofesionalne e, pčelare e, i mislim da se tu dolazi do koordinacije. Mi imamo i stručni centar za pčelarstvo i što se tiče uzgoja matica i mi imamo dosta starih E, pčelara i mi moramo nagovoriti mlade ljude da krenu sa pčelarenjem i kod nas e, je E, dobro funkcionirala suradnja sa poljoprivredom, dakle da se recimo dobro e, informira pčelare kada recimo neko poljoprivredno dobro e, vrši špricanje kako bi onda pčelari mogli maknuti svoje košnice. Dakle, oni su dosta dobro surađivali, bili su dobro umraženi i nisu bili jedni protiv drugih. Pan, pan posel Glezus, one minute, na jednu minutu. E, Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da moramo razmotriti različite kategorije pčelara, zato jer postoje pčelari za koje je ovo njihovo zanimanje i to je jedino čime se bave. Zatim postoje druga skupina poljoprivrednika koji imaju nekoliko košnica i on, to im je dodatna djelatnost i postoji treća skupina, a to su pčelari iz hobija, odnosno amateri. Kada sagledamo te tri različite skupine, trebamo imati također i posebno prilagođeni pristup njima, zato jer se oni uvelike razlikuju. Imam zato pitanje, treba li nam možda jedna strukovna škola ili neka ustanova koja bi omogućila takvu specijalizaciju u zemljama članicama? Trebali bi svaka, trebala bi li svaka zemlja članica imati takav e, institut? Hvala, gospodin Dortman, na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. E, e, kod prvog e, izlaganja da je rečeno e, da e, treba imati više profesionalnih pčelara u Europi. Ja smatram da je to krivo jer mislim da su hobi pčelari ili oni koji su samo djelomično imaju prilog od pčelarstva. Oni su isto vrlo profesionalni i to mogu raditi E, na profesionalan način dobro mo, i oni koji su sasvim bave pčelarstvom i onima koji to samo rade povremeno treba ih e, e, treba ih obrazovati. Ja sam iz područja gdje nema profesionalnih pčelara, većina se time bavi samo kao doditnim prihodom i što se tiče e, uzgoja matica, kod nas e, to rade savezi. Hvala. Pan premijer jedna minuta. Gospodin Peterle, na jednu minutu. Hvala na ovoj dodatnoj minuti i hvala na ovim dopunskim informacijama. To što svake godine gubimo 30 ili više posto pčela predstavlja ogromnu frustraciju za pčelare i njihove obitelji. Ja se slažem u tvrdnji da ne možemo imati zdrave pčele u nezdravom okruženju. Također moramo i povećati broj pčelara. Ne smijemo si dopustiti neobrazovane pčelare, zato jer e, neobrazovani pčelari predstavljaju prijetnju bez obzira na to bili oni profesionalci ili amateri. Dakle, trebamo poraditi na tome da im pružimo odgovarajuće strukovno obrazovanje. Na europskoj razini potrebna nam je jedna jasna i koordinirana strategija za djelovanje ako želimo biti uspješni. Gospodin Bogović ima zadnji riječ, on će zaključiti raspravu. Izvolite, jedna minuta. Hvala na riječi, hvala na ovoj mogućnosti da zahvalim svima na konstruktivnim doprinosima ovoj raspravi koja je istaknula važnost uloge pčela. Potrebno je reći da slovenski pčelari nisu došli tražiti sredstva od Europskog parlamenta, nego su došli osigurati zdrav okoliš. Mi i možemo izaći u susret i to možemo učiniti na što bolji način, a radi toga je važno podržati njihov projekt proglašenja Svjetskog dana pčela, jer će to biti jedan dan u kojem ćemo govoriti i o pčelama. Hvala. Sljedeći govornik na jednu minutu. Oui, merci, monsieur le président. Euh, comme disait un célèbre... Hvala gospodine predsjedniče. Kao što je rekao jedan političar, kada pčela umre, tada se, kada pčele umru, tada su dani čovjek odbrojani. Ja zahvaljujem svima, zahvaljujem koji su se javili za riječ, zahvaljujem i predsjedniku koji je osigurao ovu raspravu i zahvaljujem svima koji su doprinijeli e, sa podacima iz znanstvenog svijeta. Dakle, e, možemo reći da su e, zapravo pčele e, pripadaju obitelji insekata. Postoji 500 tisuća e, košnica koje su nestale, kojih više nema, ali možemo očekivati još i gore. Taj, znači, sektor pčelarstva ne dobiva nikakve naknade štete. Pčele se smatraju barometrom svoje sudbine, ali oni su zapravo simbol mnogih civilizacija. Ona radi, mm, mm, mm, kao kažem, na malo, ali je primjer velike organizacije i inteligencije i e, možemo reći da bi se evropske organizacije mogle njom inspirirati. Hvala vam lijepa. To je bilo važno izreći, a također je bilo zanimljivo čuti. Hvala gospodine ravnatelj, imate tri minute. Je vous remercie, mesdames et messieurs les députés, pour les questions que vous avez. Hvala gospodo zastupnici na svim pitanjima koje ste e, postavili. Ja ću pokušati na njih odgovoriti. Prije svega bih htio reći da u e, području e, pčelarstva ne postoji znači velika suprotnost između profesionalaca i amatera ako ih možemo tako nazvati. Zapravo je riječ o jednoj jedinstvenoj kategoriji pčelara i jedni druge apsolutno poštuju, zato što jedni ovise o drugima. Mora nam biti jasno da ako želimo poduzeti hitne mjere, također je potrebno osigurati da te mjere provode osobe koje su posvećene toj aktivnosti 100%. I zato govorimo o profesionalcima, Ponavljam, e, pčelarstvo predstavlja samo 3% e, e, kao profesionalna aktivnost u Europi a e, znači pčelari amateri također imaju velika znanja i posebice kada govorimo o e, školama koje se bave time. E, one su napunjene i tekako i to je dobar znak. Što to znači? To znači da mnogi evropski građani zapravo žele sudjelovati u očuvanju populacija pčela. Takozvane pčelinje škole kako ih se često naziva, ponavljam, znači e, pčelar, iako e, je amater, ne smijemo to smatrati e, pogrbnim terminom, jer ponavljam, oni pohađaju te škole, to je u njihovom interesu i oni također žele održati znači broj pčela i povećati broj pčela. Mi se nadamo i želimo da taj naš projekt bude realiziran u svim zemljama i važno je da svaka zemlja osigura mogućnost e, e, za to da kada mi uspijemo osigurati razmnožavanje pčela u eksperimentalnoj tvrtki na jugu Francuske, e, nakon toga bi se trebalo osigurati da svaka regija, svaka država ima vlastito uzgajalište, ima vlastitu obrazovnu strukturu. A kada govorimo o selekciji matica, što je jako bitno zato što je matica ključan element za jednu pčelinju zajednicu i budući da postoji ta potreba za obnovom populacija pčela, potrebno je češće mijenjati i matice. Bilo to u profesionalnim ili amaterskim uzgajalištima pčela. Dakle, taj uzgaj pčela će naravno ovisiti o e, aktivnostima profesionalnih e, pčelara. Potrebno je osigurati kompetentnost, a to neće uvijek biti nadohvat e, svima. Znači, takva kompetentnost e, će se morati osigurati i e, amaterima. Ono što mi moramo napraviti, a to je da poljoprivrednici i pčelari surađuju. Kada će poljoprivrednici shvatiti da oprašivanje može biti e, povećano za dvostruko zahvaljujući pčelama, to će biti jako velik dan i tada će se moći zapravo stvoriti pravo suradnje između poljoprivrednika i pčelara. Uvjerili ste nas da nam je potrebno više izobrazbe kako bi pčelari postali profesionalci. E, izvolite, gospođo Delso. Hvala. I naravno neću to osporavati. Obrazovanje je uvijek važno za sve, ali također je važno naglasiti i da Tome treba pribrojiti i prijedlog slovenskih pčelara koji je bitan i za obrazovanje najmlađih, zato jer je upravo budućnost njihova. Zato trebamo uvidjeti da je to najlogičniji i najzdraviji način života, odnosno živjeti u ravnoteži s prirodom. Zbog toga želim ponoviti svoju podršku tom prijedlogu. I upravo ovakav dugoročni pristup treba dobiti našu podršku. Što se više resursa uloži i što to prije učinimo, tim ćemo bolje dočekati budućnost. Slažem se sa gospodinom Peterleom da je zdrav okoliš jedini okoliš koji je dobar za pčele i kao što je rekao gospodin Dufresne, to je produktivni okoliš. I u tom slučaju nećemo morati brinuti o proizvodnji voća i povrća. Ako uspostavimo ravnotežu u prirodi, onda ćemo imati i prehrambene proizvode. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je bila doista potrebna rasprava i potreban sastanak. Istaknuli smo brojne ključne aktivnosti i mjere koje ćemo provesti. Hvala svima. Hvala gospođi državnoj tajnici, zato jer se, zahvaljujući njoj, ovo pretvorilo u ozbiljnu raspravu o ozbiljnim pitanjima za poljoprivredu i okoliš. Prije nego što proglasimo dvominutnu pauzu, htio bih da usvojimo preporuke koje su vam proslijeđene nakon sastanka koordinatora. Njih ste zaprimili u utorak na večer. To su preporuke u pisanom obliku koje su donesene nakon sastanka koordinatora. Ako nema nikakvih napomena ili primjedbi, onda ću smatrati da su one usvojene. Dakle, posjećam, to je nastavno na sastanak koordinatora u utorak. Evo, dvije minute pauze, onda ćemo nastaviti sa našim radom. Hvala vam i još jednom, gospođo državna tajnica. Państwa, rozpoczynamy, bo mamy... Dame i gospodo, možemo započeti sa našim sastankom jer imamo dosta gust raspored. I u svojstvu predsjednika odbora za poljoprivredu želim pozdraviti i podpredsjednicu odbora za okoliš koja zamjenjuje gospodina Laviju i također želim pozdraviti sve kolege iz oba odbora. Imamo prijevod na 22 jezika osim estonskog, imamo također i praćenje sastanka putem interneta. Razgovarat ćemo o kloniranju životinja, koje se drže radi uzgoja. Odbori Agri i Envi surađuju na ovom predmetu sukladno članku 55. poslovnika o zajedničkim sastancima odbora i kao što se sjećate 18.12.2013. komisija je objavila dva zakonodavna prijedloga o kloniranju životinja i to je prijedlog koji razmatramo danas, koji je popraćen prijedlogom direktive o prehrani od klonova životinja. Predlaže se da se suspendira kloniranje životinja za uzgojne životinje i također da se zabrani plasiranje na tržišta takvih proizvoda i također trženje hranom poput mesa i mlijeka od klonova životinja. Neću ulaziti u detaljnije razmatranje ovog predmeta, to će učiniti naši izvjestitelji. Za sada u Europskoj uniji se ne koristimo kloniranjem za ozgoj, ali to se koristi u drugim zemljama, OSD, u Kanadi, Brazilu i Australiji, između ostalih, kako bi se umnožile performanse rasplodnih životinja kako bi se koristio reproduktivni materijal klonova za uzgoj životinja putem konvencionalnih tehnika rasploda. Budući da sam rekao da ne želim duljiti previše, Htio bih odmah prijeći na prezentacije, a u međuvremenu vas izvješćujem da su dva odbora odlučila donijeti mišljenje o ovom predmetu, odnosno to su odbori INTA i JURI, a o tome ćemo raspravljati u kasnijoj fazi. izvjestiteljice su gospođa Somer i gospođa Moj koje će predstaviti nacrt izvješća. Gospođa Moj ima prva riječ, izvolite. Gentili kolegi, Hvala. Poštovani kolege, hvala što ste mi pružili priliku da predstavim ovaj eh, projekt direktive Europskog parlamenta o um, važnoj temi kao što je kloniranje životinja u poljoprivredne i prehrambene svrhe. Kao prvo želim istaknuti da smo kao što možete vidjeti iz podnesenog teksta, odlučili pretvoriti ono što je nastalo kao direktiva u uredbu kako bismo ojačali ovaj propis i kako bismo omogućili njegovu, njegovu direktnu provedbu u svim zemljama članicama. U izradi ovog predmeta i također u osmišljavanju amandmana djelovali smo na temelju određenih načela koja su za nas neodreciva, a tu mislim na dobrobit i zdravlje životinja i na zaštitu potrošača i njihovih prava što se tiče transparentnosti i prehrambene sigurnosti, a naravno posljednje i najmanje važno je očuvanje i tradicionalnih metodologija koje se primjenjuju u ovako važnom sektoru za gospodarstvo, a to je upravo sektor poljoprivrede. Kloniranje životinja, nažalost, koriste određene treće zemlje kao Kina, Kanada, Brazil i SAD, s kojima Europska unija pregovara o trgovinskim sporazumima. Među najvažnijima posjećamo upravo na sporazum TTIP, a to je sa zemljom gdje je ova praksa već dugotrajna, a budući da mi otvaramo možda e, granice našim, e, njihovim poljoprivrednim proizvodima i to će povećati opasnost da u Europi nađemo na tržištima i na stolovima njihovih građana hranu koja nije adekvatno značena i koja bi mogla onda biti proizvedena nekonvencionalnim metodama poput kloniranja, o čemu danas ovdje razgovaramo. Osim toga, statistika kojom raspolažemo i to je statistika Eurobarometra 2010. godine, odnosno anketa o tome koliko su europljani svjesni, svjesni opasnosti da kloniranje ulazi u metodologiju razvoda životinja, ukazuje upravo da su oni protivni tome. Na temelju tih dokaza smatrali smo važnim ukazati na činjenicu da unutar europskih granica ako uvozimo su životinja također zametni materijal i prehranu koja dolazi od klonova životinja i njihovih potomaka je nešto što treba zabraniti u nedostatku čvrstih znanstvenih dokaza i očincima dugotrajne konzumacije takve prehrane i također u nedostatku odgovarajuće tehnologije koja bi prepoznala u prehrani izmijenjeni DNK. Naš se rad usredotočio na dužnu zaštitu koju moramo pružiti životinjama i njihovoj dobrobiti, a e, zapravo i sam ugovor o funkcioniranju Europske unije to obilježuje, obilježuje životinje kao svjesna bića i zbog toga životinje zaslužuju posebnu zaštitu tijekom čitavog životnog ciklusa. Znanstveni dokazi kojima raspolažemo i koje smo pozorno procijenili u izradi izvješća ukazuju na više kritičnosti kada je riječ o kloniranju. Većina tih kritičnosti odnosi se na negativne učinke na zdravlje životinja, budući da su životinje izložene značajnoj fizičkoj patnji, tjelesnoj patnji. Također, još jedna opasnost je ugrožavanje biorazličitosti i genetske raznolikosti, a to su dva čimbenika koja su u ciljevima Europske unije i kojih se ne smijemo odreći. Zbog toga smatrali smo nepotrebno razraziti jedan popis uzgojnih životinja zato jer u prijedlogu komisije se ne razmatraju vrste poput peradi i riba koje su također u nekim zemljama predmetom kloniranja i koje, podsjećam, su važan sastojak prehrane europskih građana ne želimo pretvoriti u laboratorijske životinje one e, naše građane koji u ime poslovanja odabravaju studije koje se provode na štakorima i koje su trajale tek četiri tjedna. Ostajem na raspolaganju za eventualne komentare s vaše strane i nadam se da ćemo pokušati i, i uspjeti uskladiti razne podnesene amandmane i to u korist dobrobiti naših građana i dobrobiti životinja. Hvala vam lijepa.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 o, ovaj parlament i to me raduje. Isto kao i protekli saziv parlamenta je izrazito kritičan prema kloniranju. Znamo da to ne žele naši građani i jedna velika većina njih i drago mi je da na sastanku e, izvjestitelja u Sijeni koje smo imali o tom pitanju zastupnici svih klubova su dijelili to mišljenje. Nadam se E, da će to u našim odborima i cijelom e, parlamentu kolege to zastupati e, kloniranje spora tehnika koja ne daje dobre rezultate već 10-12 godina ne pokazuje značajan napredak i, i to pokazuje da ta tehnika i neće dalje e, funkcionirati, e, životinje pate, e, stopa uspjeha je minimalna i upravo e, s obzirom na aspekt dobrobite životinja ne možemo opravdati tu tehniku e, i tu su i interesi e, potrošača a mi se u parlamentu uvijek za njih i ako potrošač to ne želi ako je uspjeh minimalan i ako tehnika ne daje rezultat onda smatra da, bismo to sve obuhvatno trebali zabraniti u Europskoj uniji. E, bitno je, kao što je rekla kolegice, da uključimo sve e, životinje koje se drže za uzgoj e, poput peradi i riba, jer i tu se ta tehnika rabi i veoma je bitno da to ostane dopušteno u svrhu e, istraživanja, recimo da se tehnika koristi za održavanje ugrožene, ugroženih vrsta, ali što se tiče proizvodnje hrane, e, kloniranje nam ne treba e, i to je tehnika koja ne daje rezultate i izrokuje veliku o patnju životinja i e, ne znamo kakva je dugoročna posljedica konzumacije proizvoda takvih kloniranih životinja. E, iz toga mi e, polazimo od toga treba predlog direktive pretočiti u uredbu kako bi se u svim zemljama članicama djelovalo jednako i kako ne bi bilo e, prostora za različita tumačenja i e, mislim da moramo pokazati veliko jedinstvo u ovom parlamentu jer e, vijeće ministar neće dijeliti naše vjerenje u ovom opsegu e, i hvala na kraju e, kolegici i moj divno smo surađivali i nadam se da ćemo nastaviti divno surađivati u budućnosti. Hvala lijepa. Dziękuję za prezentację. Hvala na prezentaciji e, e, zajedničkog izvješća e, koje daje zajedničko mišljenje što je bitno za naš dani rad. Sad bih pozvala, pozvala izvjestitelju u sjeni da se jave na dvije i pol, tri minute je ne više, molim vas imamo mnogo javljanja za riječ, dvije minute, ne više od tri. Gospođa Juzo, e, dvije i pol minute. Muchas gracias, señor presidente. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Ja se slažem s onime što je ovdje rečeno. E, prvenstveno se slažem i mogu dijeliti mišljenje o tome da mi potrošači i zastupnici u ovom parlamentu ne želimo klonirane životinje u Europskoj uniji. Mi ne želimo da se klonira za proizvodnju hrane i za uzgoj. To je većina i ja to prihvaćam. Moramo imati na umu da je to tehnika e, poboljšanja životinja. Kao što je nekoć e, bila umjetna oplodnja koja je u svoje vrijeme kada je s tim krenula spomenula bila je kako inovacija. Ono što želimo, a to je e, da se to ne zabrani za e, istraživanje. Jer ako e, zabranjujemo za proizvodnju u ovom trenutku, to je samo zbog dobrobiti životinja, a ne zbog pitanja zdravlja hrane. Zašto? Zato e, što su sva istraživanja koja postoje do sada pokazala da taj problem zdravlja hrane ne postoji. Dakle, ako mi to želimo zabraniti, mi ćemo to zabraniti i točka. Ali ono što ne smijemo napraviti, a to je e, tražiti drugačije mjere i načine kako bismo to opravdali. Dakle, ne smijemo e, zapravo e, obvezivati da se označuju druga, treća, četvrta generacija tih životinja, zato što je to neprihvatljivo i gospodarski i administrativno. Ako želimo biti praktički, e, praktični, e, morate shvatiti da to ne može ni Bog kontrolirati. Dakle, e, mi to ne možemo zabraniti, jednostavno možemo samo reći da to ne želimo i to je to, ali nećemo to moći kontrolirati. Ono što se meni čini da je zapravo atentat na taj sektor proizvođača, a to je zabrana uvoza materijala za razmnožavanje iz e, drugih zemalja. To su jako dobri genetski materijali i činjenica je da se jako puno plaća i da ih je, treba nastaviti uvoziti. Hvala. Hvala vam lijepa i hvala vam na tome što niste oduljili previše. Gospođo su predsjedateljice, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja na prvom mjestu želim e, zahvaliti izvjestiteljima na njihovom trudu što su izradili ovo izvješće. E, sva istraživanja pokazuju da se naši građani protive kloniranju životinja za proizvodnju hrane. I upravo zato je bitno zabraniti kloniranje u poljoprivredi Europe, također i zabraniti sve proizvode koje potiču od kloniranih životinja. Možemo reći da ovo izvješće obuhvaća ja, e, mišljenje naših građana i to ja podržavam. No želim također e, reći i nekoliko komentara. Ja podržavam tu odluku da zapravo obje direktive temeljimo na jednoj pravnoj osnovi i na jednom propisu. To će nam omogućiti da svi oni aspekti koji su vezani uz e, zakonodavstvo da se mogu e, od strane parlamenta lakše kontrolirati. Na taj način ćemo izbjeći drugačija tumačenja u državama članicama te će se osigurati puno brža primjena. To je jako važno pitanje ako uzmemo u obzir e, zapravo e, sva kašnjenja koje je ovaj zakon e, i provedba tog zakona već imao do sada. Ja se u potpunosti slažem da bi se također ta zabrana trebala proširiti i na životinje koje se koriste kao u sportske svrhe ili za lov. Ne samo za one životinje koje se proizvode za hranu. Ove trenutne mjere zabranjuju e, ove aktivnosti u rekreativne svrhe. A što se tiče etiketiranja, znači označavanja i sljedivosti, o tome smo raspravljali i na prethodnim sastavcima kada smo e, govorili o e, direktivi o nove hrani iz 2011. Ja smatram da ta klauzula o reviziji je i pozitivna i da moramo zahtijevati kont rolu i stalno raditi nove istraživanja po pitanju javnog mijenja e, o kloniranju. E, smatram da i dalje moramo poštivati volju naših građana, pa će tako biti u budućnosti. Hvala. Dziękuję też przed czasem pani poseł Aguilera. Pani... Hvala lijepa. Gospodin Gracias, señor presidente. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih htjela sada zahvaliti izvjestiteljicama na ovom poslu koji su obavili. To je zaista jako važan posao. I također vam želim reći da ovaj prijenos na uredbu smatram prikladnijim e, s obzirom da je riječ o proizvodnji za uzgoj i za hranu. Na taj način ćemo imati e, e, višu nadležnost u svim državama članicama i veću mogućnost e, primjene. Kada govorimo o spajanju ta dva prijedloga na istoj pravnoj osnovi, ja vas podržavam da se razumijemo, mi smatramo da je to dobro ujediniti na jednoj na jednoj pravnoj osnovi, ali s druge strane, ali, ali čini mi se u svakom slučaju da je to dobro tako postavljeno. Dakle, to, ta zabrana se mora temeljiti prvenstveno na očuvanju dobrobiti životinja. EFSA smatra da tehnika kloniranja stvara patnju životinjama i to je temelj koji mora biti u osnovi naših argumenata. Dakle, e, ovdje kada govorimo o toj tehnici kloniranja za proizvodnju hrane, ona nije dovoljno uspješna da bi opravdala svoj cilj. Sa napretkom te tehnike koja će osigurati veću proizvodnju u budućnosti, mogli bismo također i pokrenuti ponovno pitanje dobrobiti životinja. Dakle, može doći do znanstvenog napretka, ali ne znamo do kuće će to doći. To je e, problem koji mi želimo izbjeći, e, znači pitanje dobrobiti životinja u budućnosti i upravo zbog toga biti ta znači, zabrana trebala biti samo privremeno karaktera kao što komisija predlaže. Amandman 5 e, u kojem se spominje znači određivanje vrsta i u kojem e, se ne spominju neke vrste. Dakle, ja smatram da nema smisla spominjati samo određene vrste na kojima se sad provodi kloniranje, nego da trebamo također proširiti područje primjenja na sve ostale vrste na kojima će se vjerojatno raditi u budućnosti. E, dakle, ovdje ne govorimo samo o pet konkretnih trenutnih vrsta, nego u znanstvene svrhe moramo dopustiti kloniranje i za druge vrste. Dakle, e, moramo govoriti ono što je EFSA već ranije spomenula i o znanstvenim kriterijima, te i oni moraju biti primijenjeni u određivanju smjernica. Kada govorimo o uspostavi sustava sljedivosti, E, smatram da je to prikladno, ali problem je kako ćemo to postići u budućnosti i u praksi. Dakle, treba bi postojati jedan opći registar, ali on bi trebao biti povezan i sa trećim zemljama koje također provode e, kloniranje. I evo na zadnjem mjestu ja smatram e, da bi se e, ta proizvodnja, odnosno zabrana proizvodnje trebala ograničiti samo e, na određeno vrijeme, a ne zauvijek, ali ne slažem se kada je riječ o potomstvu kloniranih životinja, niti kada je riječ o uključivanju materijala za razmnožavanje, zato što bi to uključilo znači zato što bi zapravo uvoz e, tog e, zametnog materijala onemogućio, ako mi zabranimo taj uvoz, onemogućio našim štočarima da ostanu konkurentni na svjetskom tržištu. či jest do... Hvala. Može li itko zastupati gospodina Nikolsona ili gospodina Vačehovskog? Imamo li zamjenike? Ne. Gospodin Miller. Ja, Herr da die predsjedavajući e, izvjestiteljice su nam dali izvješće koje odražava javno mnjenje i ja, ja imam e, odluku Njemačke e, gdje se pozdravlja zabranja koloniranja e, i, i, e, i traži se označavanje kloniranih životinja i njihovih potomaka, ali čujemo da sada da su tu sitnice bitne i da je zapravo teško uspostaviti sustav kontrola jer je fizički neizvedivo e, da se E, razlikuje e, klon, kloniran životinje od neklonirane životinje e, i naša želja da imamo uredbu, ali vjerujem da je prijedlog komisije uravnotežen i, i mi sada u provedbi i, i ćemo imati sa kontrolnim sustavom i nisu odgovore na pitanja E, na saslušanja e, koja su bila postavljena u vezi TTIP-a. E, ako bismo mogli uspostaviti sljedljivost, to bi značilo zabranu uvoza govedine jer ne znamo da li su na tržištu već proizvodi od kloniranih životinja i njihovih potomaka. Kako ćemo e, označavanje tih životinja i njihovih potomaka uspostaviti, moramo e, pronaći praktično rješenje koje se onda može provesti u praksi. To je za nas najvažnije. Dziękuję pan poseł Federlej. Tack så mycket herr ordförande. Eh, jag instämmer i vad min Müller ja se slažem sa kolegicom Miller zbog e, e, one iste stvari koju je spomenula. Dakle, moramo proučiti to izvješće i e, otići još korak dalje. Komisija u svojoj u svom prijedlogu se temelji na onome što je EFSA rekla i to je jako dobro izvješće. Kolegica Aguilera također govori da je za privremenu zabranu. Mi znamo da klonirane e, životinje trpe i trpe već godinama, ali ako se mi zatvorimo pred znanstvenim napretkom u budućnosti, to bi bilo apsurdno. Leonardo da Vinci je pokušao razviti tehniku e, ljudskog letenja, znači letenja čovjeka da smo ranije zabranili da čovjek leti, ne bismo jako daleko stigli, zar ne? Dakle, moramo zadržati intelektualni integritet koji će nam omogućiti otvorenost u budućnosti i moramo ostaviti mogućnost za reviziju ovog, ove uredbe kada se tehnika poboljša i kada više neće biti e, patnje životinja ili bolesti koje će proizaći iz primjenite tehnike. Dakle, zabrana mora biti privremena i zato podržavam ovaj prijedlog komisije. Također e, ne smijemo e, to primijeniti na sve države, na sve e, životinje. Smatram da je komisija dobro ograničila na ovih pet vrsta životinja i proizvodnje tih životinja. Pitanje označavanja proizvoda i sljedivosti tih proizvoda, ja mislim da je to vrlo diskutabilno pitanje. Teško je ući u trag takvim proizvodima, pogotovo kada govorimo o mesu i o uvezenim proizvodima. Ja se pitam kako ćemo e, e, kontrolirati zemlju porijekla i e, vrlo vjerojatno će neki trgovinski sporazum isprečavati mogućnost kontrole. U svakom slučaju smatram da je ovo izvješće dobro sastavljeno, ali pak je tema koja je glavnom zastupljena u tom izvješću je zaštita mesnog sektora, sektora proizvodnje mesa. Što je sa sektorom mljekarstva u Europi? I činjenica je da se krave ne kloniraju na isti način kao i perad. I ako zabranimo tehniku općenito, činjenica je da ćemo imati problema i u budućnosti sa daljnjim istraživanjima. Gospodin Hek, Ek. No, ok. No, no, no, Imamo na redu. Tačan. Zahvaljujem se izvjestiteljicama. E, bilo je, je to informativni e, rad izvješće. E, možemo pozdraviti princip jer znamo da svugdje u Europi vlada E, strah, ne znamo ili on utemeljen ili nije, ali moramo e, prihvatiti volju potrošača koji ne žele e, proizvoda kloniranih životinja na svojim tanjurima i to se vidi iz ovog izvješća. Vidi ono što negativnim smatramo, što je rekao moj prethodni da moramo otvoriti prozor e, za budućnost. On je spomenuo Leonardo da Vincija i aviona E, e, avioni nisu osjetljiva bića, ovdje govorimo o životinjima. Ovdje ima mnogo veći, mnogo veću odgovornost i, to je bilo to. Ja se nadam e, da ćemo za potrošače i za životinje nešto pozitivno učiniti. Hvala lijepa. Hvala gospodin Bove. Euh, hvala gospodine predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ. Ja bih prije svega htio zahvaliti kolegicama Zomer i moj zato što su napravile izniman posao sve ono što je napravljeno o ovoj, e, o svemu ono se raspravljalo o ovoj temi, trebalo bi se češće radili, raditi, ovo je bio konsultivan posao, imali ste na umu ono što traže i evropski građani i e, na tome bi se trebao inspirirati Europski parlament. To je upravo načinjeno u ovom izvješću. Zamjena direktive uredbom. E, ja smatram da ne smijemo pasti u zamku komisije o dva različita teksta i zato smatram da je to po pitanju forme pozitivno. Što se tiče samog e, merituma, e, samog sadržaja, svi važni elementi su uzeti u obzir, pitanje dobrobiti životinja, bioraznolikosti koja je e, također i tekako naglašena, a klonirane životinje e, e, a klonirane životinje zapravo sa e, sobom povlače i pitanje patenata u odnosu na one e, prirodne, prirodno uzgojene životinje. Također se postavlja i pitanje korištenja hormona u proizvodnji e, takvih životinja. Novo pitanje je što ćemo i sa potomcima životinja, potomcima kloniranih životinja. Ono što treba napraviti, a to je dati dokaze. Nije komisija ta koja treba donijeti e, pravila, nego su upravo oni koji rade na terenu i u praksi ti koji nam trebaju mogućiti da uspostavimo sustav e, sljedivosti, ako će to biti provedivo u praksi. Ponekad trgovinu možemo ograničiti ako ide protiv kolektivnih interesa potrošača. A ovdje govorimo upravo o interesima potrošača koji su protivni takvim tehnikama. Ja mislim da ovo izvješće ide u pozitivnom smjeru, ja čestitam svima koji su radili na tome i čestitam na suradnji koja je bila uspješna. Pan posel Bart Stas. Hvala gospodine Marsas. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Želim se pridružiti onome što je upravo rekao gospodin Bove Pozdravljam ovo izvješće i zahvaljujem izvjestiteljicama. Zeleni se uvelike slažu sa stajalištem izvjestiteljica. Važno je imati zajedničku jedinstvenu pravnu osnovu i sada imati uredbu, a ne dvije direktive. Važno je voditi računa o zdravlju potrošača, ali i životinja, voditi računa o interesima potrošača i o sigurnosti hrane. Zanima me reakcija komisije. Europska komisija od uvijek ima malo čudnu ulogu u ovom predmetu, a to je imala i u slučaju nove hrane 2008. godine. Naime, ona je uvijek e, sa neki način prijezirom postupala prema ovom parlamentu. Htjelo se izneti jedan prijedlog, ali do toga nije došlo zato jer su svi gospodarski subjekti vršili pritisak kao i bivši povjerenik De Hoht i nadam se da će sada komisija dati valjan odgovor i da ćemo imati jedan zajednički tekst. No, u svakom slučaju imate podršku u kluba zelenih. Da. Važno je da budemo jednoglasni na razini odbora i to je sjajno, a to je također nešto što javnost eh, odluči, eh, očekuje nas. Gospodina Fronte ima riječ. No, budući da Marka Frontea nema u ovom trenutku, započinjemo sa raspravom eh, sa ostalim zastupnicima. Gospođe Sajer. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Naš premijer se upravo nalazi u Kini i fotografiran je skloniranim svinjama. To je naša stvarnost. Ovo je izvješće potaknulo značajnu raspravu. Evo, obraćam se izvjestiteljicama jer imam neka kritična pitanja za njih, odnosno možemo li doista ostvariti ono čemu težimo i što želimo. Zatim, označavanje proizvoda u trećim zemljama. Sjeme, možemo li to pratiti tri generacije unatrag i što to znači za naše sektore a što to znači i za, za perad. I to je također važno u kontekstu TTIP-a i naravno slušam izvjestiteljice i slažem se s njima, no stvarnost je ta da u Europu mnogi proizvodi dolaze od kloniranih životinja, onda se oni kasnije prerađuju. Gospodin Ferrand. Hvala gospodine predsjedniče. Većina uzgajivača i europskih potrošača se protive e, kloniranju, ali poljoprivredna Europa se nalazi sada pred jednom, pred jednom velikom krizom, a ZPP ne daje odgovor na tu krizu. Dakle, gospodine predsjedniče, zašto raspravljati o temi oko koje imamo konsenzus? Zašto ne zabraniti kloniranje i sve derivate e, te tehnike? Smatramo da ima i puno hitnijih tema. Odgovor na ta pitanja već znate ali malo njih e, se usuđuje ga izgovoriti. Dakle, ovdje je riječ o tome da trebamo uskladiti europsko i američko zakonodavstvo i to na uštrb onog europskog. Na primjer, e, to može biti velika prepreka u pregovorima po pitanju TTIP-a. Dragi kolege i kolegice, ako nastavimo tolerirati prakse ovakve vrste, E, zaista prema vama se u vječnici na plenarne ponašaju kao prema e, učenicima u školi i činjenica je da na te načine poštemo e, glas naših građana i niko više neće htjeti takvu Europu. E, Hvala predsjedavajući i hvala izvjestiteljicama na divnom radu. mislim da smo imali e, i, dobru osnovu na saslušanju koje smo imali sa stručnjacima, a ovo su zaista teški problemi e, koje smo vidjeli kod sljedivosti e, klon je identični i ne može se njego utvrditi genetičkim testom e, mi imamo izvrsne konvencionalne metode uzgoja u Europi koje e, su nam omogućile uspjeh u svijetu e, jedinstvena provedba je bitna i zato bi se zaista bih se založila, ne bismo tu imali, smjeli imati različite načine provedbe u zemljama članicima, eh, jer tu se pojavljuje pitanje eh, krivnje Europske unije. Mislim da je ovdje eh, pitanje, odnosno problem je takav da zaista moramo biti jedinstveni i ne bi smjelo biti i e, razlika u provedbi e, i što se tiče sljedivosti e, ona je problematična i mislim da više birokracije neće riješiti problem, riješiti problem. Komisija u komisiju tu moramo zaista stisnuti i što se tiče označavanja i treba tu e, pose primijeniti i to podupirem i Europa mora ostajati e, vjerodostajna što se tiče visoke kvalitete prehrambenih e, proizvoda i ovu tehnologiju ne smijemo uporabiti u proizvodnih hrane. Gospodin ja, ich äh, ich muss den beiden e, e, Čestitam e, objema izvjestiteljicama jer tu vlada veliko jedinstvo, ali moram razjasniti da se ne radi samo o metodi uzgoja, već se radi o etičkom pitanju i, i već samo zbog zaštite dobrobati životinje, kloniranje, bi trebalo biti zabranjeno jer e, sam e, klonovi e, koji nastaju ne, nemaju sposobnost preživljivanja. Kloniranje nije neka čudesna tehnika, već je to reprodukcija patnje životinja. Bitno je da ako kloniranje ne dopustimo u Europi moramo poticati e, proizvodnju na druge načine. E, iz toga je pitanje monopola i pitanje kartela jedno od problema koje moramo riješiti i jasno reći da ne želimo e, takve monopole. I kolegica Köstinger je u tom smislu rekla dobro argumente. Što se tiče označavanja druge generacije, mislim da je to rješivo kad bismo to propisali, onda bi se našli rješenje za to e, i sada se kaže, odnosno komisija kaže da je to teško, to je zapravo poklekanje pred e, američkim e, lobijima i to je sad dolazimo do pitanja TTIP komisija je alergična na pojačavanje europskih propisa kada se spomene TTIP i u pregovorima sa TTIP moramo jasno reći da e, to ne želimo i moramo pronaći neko rješenje za e, označavanje. Ani posobina. Gospodin Pani poseł Melior, przepraszam, sorry. Okay. Gospođa Mejor, ispričavam se. Hvala predsjedavajući, e, hvala izvjestiteljicama što su štitile e, interes e, potrošača u Europi i kako bi se zabranili kloniranje u Europi. Mi smo ovdje u svim klubovima jedinstveni, ali mislim da bismo trebali E, da o tom e, problemu češće razgovarati jer nemojmo se zavaravati da se sa uredom sve može riješiti što e, nemamo svjetske standarde što se tiče podrijetla i moramo pogledati da li u sklopu te direktive imamo koje su naraštaj navedeni i to moramo odrediti. I zatim e, što, pitanje što radimo sa proizvodima e, kloniranih životinja, e, to se tiče međunarodnih ugovora i tiče se unutarnjih tržišta nije e, jednostavno samo donijeti ovu uredbu i reći da da sad je Europa e, bez e, kloniranih životinja, a onda tu su sada i etički principi smatram da je to veoma problematično i trebalo bismo naći neki propis jer je kloniranje je zapravo loše i treba ga za sada zabraniti u Europi. Andriju. Hvala gospodin Andriju. Oui, merci, monsieur le président. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja bih htio zahvaliti izvjestiteljicama na kvaliteti njihovog rada. Također ja smatram važnim da prijeđemo s direktive na uredbu. Podržavam e, ove dokumente, ove tekstove koje ste nam predstavili, ali smatram da neki prijedlozi moraju biti jasnije izloženi. Kada govorimo o nacrtu uredbe, mi bismo u njega trebali unijeti i pitanje sustava sljedivosti moći označiti, te također moći označiti mogućnost označivanja svih proizvoda koji dolaze od e, potomaka e, e, životinja, znači riječ o drugoj generaciji. Smatram da, se, da, da bi to moglo biti realistično, da bi to moglo biti izvedivo. Zastupnik Liza, izvolite. Nema ga. Zastupnik Pris. Ris. Zahvaljujem. Kao i govornice prije mene i ja bih htjela zahvaliti dvijema su izvjestiteljicama. Kada govorimo o pitanju kloniranja, to je e, dio onih pitanja koja su i tekako osjetljiva kada govorimo o javnom mjenju Europske unije. Vrlo je hrabro to što one čine i E, ja zapravo e, se slažem sa njihovom e, konstatacijom i sa onime što potvrđuje i Eurobarometar i Europska skupina za etiku u znanosti i tehnologijama koja je došla do istraživanja o patnji koje stvaraju životinjama kloniranje. Dakle, većina građana ne želi kloniranje, ali imam jedan komentar. Ja imam velik nadu u budućnost. Kolegica Juzo je rekla da ona pitanja koja nas brinu se tiču etike i patnje a da se ne tiču toliko zdravstvenih razloga. Ja bih imala dva pitanja, e, jedno, kole, jedno kolegici Zomer, jedno komisiji. E, hvala vam što ste isključili e, istraživanje iz područja primjene ove uredbe, no unaprijed kažemo da ta tehnika e, neće funkcionirati. Znači, ja ne želim ovdje imati nekakva predviđanja za budućnost, ne želim sada ponovno navoditi avione i letove i tako dalje, ali ja vjerujem da u budućnosti možda više neće imati probleme koje imamo danas. Kada govorimo o rezoluciji Europskog parlamenta sa kraja 2013. godine, kolegica Zomer je htjela zabraniti sve, i potomke, i e, proizvode od životinja, i e, vrste koje e, se na taj način pokušavaju održavati. Sada je njezin stav manje radikalan, e, želi samo osigurati sljedivost za potomke. Ja bih htjela znati zašto ste zamijenili, za, zašto ste promijenili svoje stajalište, zašto niste toliko rigorozni. A nakon toga e, jedno pitanje, znači izvršnom odboru vezano uz sljedivost. Je li teško e, provesti tako važno pitanje? Dakle, htjela bih znati zašto komita, komisija u odnosu na one prijedlog iz 2010. godine su manje zahtjevni. Dakle, evo vidjela sam da ćete me spriječiti da nastavim dalje, pa prekidam sama. Stupnik Liza, izvolite. Hvala predsjedavajući. Prostite što sam trenutak bio vani. Zahvaljujem objema izvjestiteljicama na jasnoj prezentaciji. E, mnogo je već rečeno, no ja bih dodao dva aspekta kao što je Renate e, Zomar opisala, e, postoje veliki e, problemi kod same tehnike kloniranja jer se izaziva velika patnja i bolesti u životinja i, i, i idućih godina ćemo vidjeti što će biti ili će to ostati tako i dalje veliki etički problem E, i to ćemo reći na osnovu znanstvenog e, nalaza ili će se to popraviti idućih deseta godina, ali onda ćemo e, učiniti sve u našoj moći da se tome suprotstavimo jer sve što sjajno funkcionira kod životinja pokušat će se primijeniti i na ljude i e, time bismo se e, izložili velikoj opasnosti ako bismo sada dopustili e, kloniranje na velikoj razini, na veli, u velikim razmjerima, onda bi morali bismo jednog dana dopustiti i kloniranje ljudi i, i zaista morali bismo biti vrlo oprezni. Renate Zomer je spomenula vijeće, vijeće je podijeljeno ali i velika e, zemlja traži, u vijeću traži e, zabranu kloniranje i sljedivost kloniranih životinja i njihovih potomaka. Gospodin Grezos. Hvala vam lijepa. Mislim da ljudi često imaju zamisli koje izlaze izvan njihovih kapaciteta i smatraju da su um, stvoritelji. No, mislim da ipak tu moramo zacrtati granice. No, mi smo počeli djelovati na druga živa bića na način da recimo da um, kokoši daju više jaja nego što bi to prirodno činile i Također e, i krave smo vrgnuli načinima selekcije koji ih navode da proizvode više mlijeka i to za prehranu ljudi, a ne toliko teladi. Mislim da bismo trebali uvesti zabranu kloniranja sviju vrsta, no tu postoji i odvojeno pitanje istraživanja i znanosti. To treba također ograničiti u smislu dobrobiti životinja, odnosno znanost može također uzrokovati patnje životinja. I e, kada je riječ o uzgoju životinja, postavlja se i drugo pitanje, pitanje zavetnog materijala. Hvala, bilo mi je drago čuti da su izvjestiteljice jednoglasne po ovom pitanju, no ipak skeptična, skeptičan sam u vezi s time kakav ćemo na kraju zakonodavni prijedlog imati, odnosno koji će to oblik imati. E, Zavrana proizvodnja kloniranog bilja je važan korak u studenome, zahvaljujući izvrsnom radu izvjestiteljica, mi smo izvjestitelja, odnosno usvojili smo bitan e, nacrt zakonodavstva i nakon toga je u prosincu komisija nakon savjetovanja s vijećem poduzela izmjene i dopune tog e, nacrta zakonodavnog dokumenta i čem da se insistiralo na tome. Kao nov zastupnik u parlamentu svjesna sam e, poteškoća ovih pregovora i također sam svjestan važnosti da se tome otvori mogućnost, no ipak mislim da je to bio korak unatrag i to je bilo i nešto što se odrazilo i u glasovanju na plenarnoj sjednici. E, htio bih predložiti da oba odbora zastupaju interese potrošača i naravno možemo očekivati dobar zakonodavni dokument jedno ako bi vijeće prihvatilo činjenicu da parlament ne čini bilo kakve ustupke. Dakle, važno je da se uvaži jasno naše stajalište u ovom zakonodavnom prijedlogu. Hvala. Gospodin Hvala. Kada je riječ o kloniranju, trebamo imati na umu da zapravo to neće uzeti velike razmjere, jer čini se da smo došli do vrhunca, da smo došli do one najbolje točke i da se to neće poboljšati. Ali ljudi stalno nastoje poboljšati genetski profil eh, rasplodnih životinja i kada pomislimo da smo dosegli vrhunac negdje, onda netko izumi nešto bolje od klona. Dakle, onda taj eh, klon eh, više se ne koristi. Dakle, ne mislim da će to imati tolike razmjere zbog različitih eh, problema, recimo zbog smrtnosti i tako dalje, tako da bilo kakva gospodarska dobit od kloniranja je osporenja činjenicom da imamo visoku stopu smrtnosti. Evo, samo bih zamolio ove pred sobom da budu malo tiši, gospodine predsjedniče. No, naravno, postoji jedan pozitivan aspekt svega toga. Zamislimo sljedeći scenarij. Recimo, da jedna bolest se proširi na stoku koja krene sa dalekog istoka, koju prenose ljudi, a negdje na dalekom istoku imamo životinju koja je otporna na tu bolest, i kako bismo povećali broj otpornih životinja, kloniranje može biti korisno. Ne smijemo zaboraviti nikad na pozitivne aspekte svega ovoga, no ono što me brine jest da Europska unija traži takvo zakonodavstvo i da će to izazvati određenu reakciju u Ujedinjenoj kraljevini i veliku raspravu gdje ćemo pitati zemlje članice mogu li oni doista pratiti potomstvo kloniranih životinja kroz prehrambeni lanaca. to sumnjam. No, oni mi smatramo da naše e, supermarkete potrošači mogu uvjeriti da ne uvoze potom su kloniranih životinja i to bi moglo također i odvratiti eventualne opasnosti od TTIP-a. Hvala, želim vas izvijestiti da e, je upravo pristigala skupina bavarskih poljoprivrednika koju je pozvala gospođa Miller. Dobrodošli i hvala vam što ste nam se pridružili. Gospodin Hojbuš. Hvala, zahvaljujem se izvjetiteljicama i podupirujem ih e, i čuli smo da postoje problemi e, oko označavanja, ali naš je zadatak u politici da e, zahtjeve potrošača uzmemo u, obzir i, sad moramo razmisliti kako možemo provesti označavanje u praksi i 2010. je ovaj parlament e, već e, izdao za, tražio zabranu uvoza potomaka kloniranih životinja e, im, e, imamo zabranu e, za ilegalno e, uvoz ilegalno tropskog drva. I tu imamo sličan primjer koji, na koji se možemo pozvati i vidimo kako se mogu postaviti jasne granice. I gotovo sam svug, od svih čula da žele zabraniti kloniranje, e, moramo e, je, naš zadatak je ovdje da zastupamo naš e, glasače, a kad e, čujem da se kod TTIP-a e, trebamo držati svojih standarde e, i da su standardi neoborivi i sad zar bismo trebali kod kloniranja odustati od nekih svojih strogih standarda? Hvala vam lijepa. Hvala predsjedavajući hvala e, kolegicama moj iz na ovom izvješću i ovdje je vlada e, jedinstveno mišljenje ja sam držao životinje za uzgoj i ne shvaćam kako e, možemo klonirati E, životinje, e, imali smo goveda e, i to goveda koja su davale visoke prinosi kod u izvješću EFSE stoji da zbog genetičkih problema ili e, malformacija, većina plodova, odnosno većina graviditeta završava negativnim ishodom i, e, i zaista moramo preko, e, u, u svim klubovima se trebamo dogovoriti da trebamo zabraniti kloniranje u Europi. Hvala gospodin Hajtama. Hvala gospodine predsjedniče. Ne želim ponavljati ono što su već rekli kolege iz mog kluba zastupnika, no želim upozoriti na nešto, a to je da ne smije sve to završiti na izvješću u Briselu. To se možda može činiti krasnim na papiru, ali to treba provesti u praksi. Primjerice, ako se koristi sjeme jednog bika i onda se koristi i mlijeko tog eh, potomstva, treba voditi računa o tome koje je to potomstvo. No, mm, teško je ući u trag mlijeku koje da je jedna krava koja je oplođena određenom vrstom sjemena od eh, mlijeka drugih krava ili mlijeko koje je pomiješano sa mlijekom eh, jedne krave koja nije bila oplođena na umjetan način. Hvala. Čini mi se da smo završili sa raspravom, a sada bih pozvao predstavnika komisije da uzmo riječ. Gospodin Mihaj Flue, izvolite. Gospodine Flue. Jeste li spremni? Hvala gospodine predsjedavajući. Sa zanimanjem sam saslušao e, brojne komentare koji su izneseni ovdje. Mi se slažemo i drago nam je što se svi ovdje slažemo o potrebi zabrane kloniranja i o potrebi zabrane plasiranja na tržište prehrambenih proizvoda od klonova. To je zajedničko stajalište komisije i parlamenta. Došlo je do laženja u gledištima o području primjene ove zabrane koju predlaže parlament i koja odstupa od onoga što je komisija izvorno imala u vidu ovim prijedlogom. Dakle, tu je riječ kao prvo o proširenju zabrane na druge životinske vrste. U prijedlogu komisije razmatra se uključenje na popis životinja gdje se ta tehnologija već primjenjuje i gdje je također gospodarski isplativa da se tu spominju i ribe i perad i druge vrste. Prema našim saznanjima ovdje ta metodologija nije gospodarski isplativa i zbog toga smo u našem izvornom prijedlogu ograničili taj e, popis na navedene životinske vrste. Također u našem e, prijedlogu kao što je rečeno ovdje, nismo uzeli u obzir zabranu sjemena je jašaca od kloniranih životinja. Jer smo smatrali da takva zabrana uvoza bi isključila europske uzgajivače od određenih djelatnosti. Kada je riječ o proširenju zabrane i na potomstvo i prehrambene proizvode izrađene od potomstva kloniranih životinja, trebamo se sjetiti činjenice da se potomstvo više ne smatra klonovima. To su životinje koje su uzgojene konvencionalnim metodologijama Recimo koristimo sjeme bikova koje se onda upotrebljava za uzgoj novog potomstva tradicionalnim tehnikama, recimo umjetnom oplodnjom. I to um, konvencionalnim postupkom. Također e, pri razmatranju ovakve metodologije uzimamo u obzir e, i dobrobit životinja. To je valjano primijeniti na kloniranje, ali to nije argument koji stoji kada je riječ o potomstvu klonova tradicionalnim tehnikama. Zbog toga Prema prijedlogu zabrana uvoza potomstva kloniranih životinja bi se trebala opravdati upravo brigom za zaštitu potrošača. Više puta se ovdje spominjala anketa Eurobarometra iz 2008. i 2010. godine i spominjala se to da je javno mnijenje protiv takve e, tehnologije iz e, brige za dobrobit životinja, ali prema našem tumačenju ove ankete smatrali smo da potrošači nisu nužno dobro obaviješteni o samoj prirodi ove metodologije i o njenim implikacijama po e, sljedeće naraštaje klonova, odnosno o životinje koje su od klonova dobivene konvencionalnim tehnikama. Više je zastupnika spomenulo problem sljedivosti i označavanja. Kad je komisija iznijela svoj prijedlog, to je bilo predmetom rasprave. i označavanje nije prošlo teste razmjernosti u našem unutarnjem postupku, budući da smo smatrali da označavanje životinja dalje od prve generacije kao klonova bi bilo previše složeno i previše skupo. Ovih dana provodimo jednu studiju, to čini glavna uprava za poljoprivredu. I tu se dalje razmatra ovo pitanje. Evo, to je početna izjava komisije o vašim doprinosima. Želim predati riječ predstavnicima pravne službe koji bi mogli dati bolji uvid u pravne aspekte ovog prijedloga. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Molim vas da vjerujete da smo pregledali cijeli e, sporazum kako bismo i ugovor kako bismo odgovorili na zahtjeve parlamenta i nastavili smo utvrditi pravnu osnovu. Nemojte zaboraviti da Europska unija ne može učiniti sve. Potrebna nam je pravna osnova ako želimo djelovati. Evo, ja ću se ukratko osvrnuti na stajalište izvjestiteljica da ovaj e, kombinirani prijedlog, a naročito uključenje potomstva klonova se ne može temeljiti na članku 43. ugovora. Mi ne smatramo da je to moguće zabrana kloniranja, a naročito sjemenskog materijala klonova i e, njihovog potomstva se ne može tvrditi da osigurava racionalni razvoj poljoprivredne proizvodnje ili e, niti ne može reći da povećava produktivnost tehnološkim napretkom. To je naše polazište. mjere koje se tiču potomstva se temelje na e, utemeljenim e, brigama samih potrošača, no e, ispričavamo se etičke nedoumice potrošača nisu temelje poljoprivredne politike kako stoji u ugovoru. Odredbe koje se tiču etičkih nedoumica potrošača se ne mogu dakle temeljiti na članku 43. ugovora. I zbog toga doista žalimo, ali jedina mogućnost koja nam preostaje jest da se poslužimo člankom 352. odnosno klauzulom o fleksibilnosti. Zato smo podijelili na ovaj način ovaj prijedlog. Dakle, rado ćemo razmotriti razne prijedloge, ali moramo ostati unutar okvira ovlasti koju nam daje ugovor. Hvala vam. Bardzo dziękuję. Hvala vam lijepa. Koliko vidim nema drugih javljanja za riječ, niti drugih pitanja. Dakle, možemo zaključiti i za kraje ću dati ponovno riječ su izvjestiteljicama za njihove konačne napomene. Gospođa Moji. Imate riječ. I onda gospođa Somer. Hvala predsjedavajući. Hvala kolegicama i kolegama na komentarima. Ovdje postoji sveobuhvatna potpora našem prijedlogu i to je tako da e, su kolege zaista rekle da nam kloniranje ne treba jer e, imamo dovoljno e, životinja za konvencionalni uzgoj i, i cilj, e, ovo što ste vi rekli, cilj e, agrarne politike jeste da e, da se da se napretok poljoprivrede u Europskoj uniji sprečava ako sprečimo kloniranje. E, to nije točno jer vidjeli smo da kloniranje nije dalo e, zadovoljavajući uspjeh i da smo više uspjeha imali konvencionalnim metodama i e, u našem izvješću smo obratili veliku pozornost na želje potrošača iz toga i ne mogu baš shvatiti što je rekla kolegica iz pravne službe Dakle, imamo mi izjavu u Njemačkoj tri e, pravnika, četiri mišljenja i pravna služba Europskog parlamenta je drugčijeg mišljenja. E, mi smo u našem izvješću spojile dva dosija e, i to se događalo i prije i to ništa novo i dakle to je pravno moguće. E, mi smo kao parlament e, uzeli u obzir e, etičke, etičku zabrinutost naših birača i kao što je Peter Lize rekao, vidjeli smo i primjenjivost tih metoda na ljude jednoga dana ja sam e, i također iz ovog e, sektora e, nešto se razumijem u tehnike reproduciranja životinja i to bi se stvarno moglo dogoditi e, da jednog dana ako se kloniranje napreduje savrši može se e, primijeniti kod ljudi e, i kako smo mi ipak na početku sa kloniranjem i, ona se ipak širi i to je razlog zašto smo rekli da moramo biti i moramo se požuriti. E, upravo s obzirom na TTIP e, i odgovorilo ih na pitanja e, kolega i komisije u vezi TTIP. Što je sa je TTIP upravo zbog ttip moramo usvojiti ovu strožu regulativu kako bismo mogli provesti TTIP te e, mi e, imamo pravo biti samosvjesni i odlučni kao Europljani i reći ne, to ne želimo i uvijek u zakone stavljamo da uvozni proizvodi e, moraju zadovoljavati europske zakone. To radimo i na drugim područjima, ne samo kod hrane i mislim i e, kod TTIP-a bismo trebali tražiti isto dakle da se kloniranje drži dalje od Europske unije, mi to naprosto ne želimo. E, već je spomenuta sljedivost, e, e, kako je ona složena, do kojeg naraštaja unatak trebamo ići i kako to treba funkcionirati. Ja sam uvjerena da ako se može, da se to, ako se želi da se to i može izvesti, nemamo jedinstvena Eh, jedinstvena pravila na svijetu o tome kako voditi dokumentaciju o uzgoju, ali možda je ovo jedan podstrek da se to tako šta napravi na svjetskoj razini i da kažemo dobro E, želimo se toga predržavati i to pokrenuti i tko želi izvoziti u EU onda se mora držati, držati tih e, europskih pravila. E, istraživanje ne želimo zabraniti i kolege koje su nešto spomenuli u tom smjeru primjerice Um, um, istraživanje s obzirom na otpornost. Dobro, to je um, dozvoljeno kao i povećanje eh, broja životinja koje eh, su svrstane kao ugrožene vrste. Eh, zatim što se tiče tržišne konkurentnosti, to je napomenula komisija, ali i među nama je bilo neki koji su to spomenuli, velike e, organizacije uzgajivača kažat će e, da će e, biti tržišno zakinute i to je neodgovorno da se zabrani uporaba sperme kloniranih životinja. Mislim da ne može biti taj tržišni manjak, nedostatak toliko veliki i e, to bi se možda moglo dokazati. A, američki potrošači su također protiv kloniranja, tu postoje e, utemeljena istraživanja i, i mislim da smo e, da bismo mi kao Europska unija trebali biti unija vrijednosti i to stoji u Lisabonskom ugovoru i to moramo pokazati prema vani da smo e, unija vrijednosti i e, mi se zalažemo za etički bazirane odluke i smjernice i ne damo da se srozavaju naši standardi zbog globalizacije i e, daljnjih e, sporazuma o trgovini sa drugim državama. Hvala kolegama i kolegicama i, i molim da se skupa držimo čak i prema vijeću ministara. Dziękuję. jedno tylko uwaga. Hvala. Samo jedan komentar. Pravna služba komisije je ukazala na e, drugi članak e, govora na koji bismo se mogli pozvati. Dakle, nisu isključili takvu mogućnost, nego su ukazali na drugi članak. Izvolite, gospođa Moj. Hvala. Ja bih htjela odgovoriti na jedno stajalište moje kolegice. Dakle, htjela bih je samo ukazati na nešto. Vi ste naveli EFSU, rekli ste da se EFSA bavi znanstvenim e, procjenama, ali pitam se jeste li vi prije te tvrdnje pročitali sve izjave i mišljenja EFSE Kažem vam to zato što da ste to učinili vidjeli biste da što EFSA čini. EFSA preko weba, preko interneta zapravo prikuplja publikacije koje su vezane uz tu temu. Ona iz 2010. E, e, je izvukla svoje mišljenje koristeći samo dva znanstvena istraživanja koja su provedena na štakorima koji su hranjeni e, praš, znači prahom e, konjenih životinja i to tijekom brašnog konjenih životinja i to tijekom 12 tjedana. Tako toga su preuzeli drugu studiju gdje su koristili e, zečiće i japanske krave i vodili su to istraživanje kroz 20 mjeseci. Dakle, pitanje je tko nas štiti, tko nam jamči da će se s godinama moći pojaviti neke bolesti koje se u 20 mjeseci nisu uspjele izroditi koje EFSA nije mogla naći na internetu. Kada govorimo o bolesti e, e, ludih krava, o znači kraljem ludilu, znači riječ je o bolesti koja se inkubira kroz 15 do 20 godina. I sada pitanje je što će se dogoditi nakon 20 godina. Znači, te su tvrtke zapravo e, izvukle veliki profit nakon 20 godina i to na uštrb nas svih. Također želim odgovoriti i na e, e, odgovor, e, odgovor predstavnika komisije. Kada govorimo o potopcima, oni su nešto drugačije. Oni su sigurni za građane, za građane zato što i oni ne pate. U redu, ali da ste bolje informirani, Također ću vam eh, citirati jedno izvješće istraživanja Eurobarometra. Znači građani sami po sebi bez informiranja eh, su zastrašeni time da na svom stolu nađu kloniranu hranu. Da oni samo detaljnije znaju što znači epigenetsko mutiranje, gdje vrlo često mutacije DNA dolazi do, dovodi do mutacije represivnih gena, Građani, ja vam ja vas osiguravam da bi bili još više protiv. Došli bismo do 99,9% onih koji se protive toj tehnici. Hvala. Dziękuję. Dołączam się, proszę Państwa, do wszystkich. Hvala vam. Također bih želio zahvaliti svima izvjestiteljicama, čestitati im i čestitati i izvjestiteljima u sjeni također. To je bio vrlo obiman posao. A sada prijeđemo na rokove. Rok za podnošenje amandmana je 24. ožujka do podneva. Ponavljam, 24. E, travnja ispričavam se do ožujka. Razmatranje amandmana 26. svibnja, glasovanje na odboru 17. lipnja a vidjet ćemo onda kada će biti glasovanje na plenarnoj. Hvala još jednom. Preostala nam je još jedna minuta. Gospodin Glezos je zatražio upravo jednu minutu. Izvolite. Evo, neću niti minutu govoriti. Imali smo ovu raspravu o kloniranju htjela sam e, reći nešto o grčkom parlamentu. Grčki parlament e, tvrdi da nije zadovoljan kako se prema Grčkoj postupa ovdje u Europskoj uniji. Pa to nećemo komentirati. Želim vam siguran put vašim kućama i želim zahvaliti svima na sudjelovanju na ovom sastanku i Želim vas zahvaliti svima koji su radili na nacrtu ovog izvješća. Hvala vam.